Buonasera a Dobro večer svima. U prvom redu želim zahvaliti članovima odbora AFKO, kojim imam čast predsjedavati. Pozdravljam i zastupnike članove pridruženog odbora EMPL i podsjećam da su odbori Regi, Juri i FAM također pozvani na ovo saslušanje. Odmah pozdravljam Dubravku Šujicu, potpredsjednicu, odnosno kandidatkinju za potpredsjednika za demokraciju i demografiju. Posjećam da je Dubravka naša kolegica, već niz godina. I uvijek mi je drago kada jedan kandidat za povjerenika dolazi iz redova zastupnika u Europskom parlamentu i to će nam omogućiti, ako sve dobro prođe, da imamo još e, užu vezu sa Europskom komisijom. Sukladno smjernicama za odobrenje Europske komisije i obvezama koje su preuzete tijekom saslušanja, svrha saslušanja, podsjećam, je procijeniti opću stručnost, posvećenost Europskoj uniji i osobnu neovisnost e, kandidatkinje za potpredsjednicu i njezino poznavanje budućeg portfelja i njezine komunikacijske vještine. Također se izravno prenosi ovo saslušanje na web stranicama parlamenta, a također će se kasnije moći pregledati i snimka saslušanja. Također podsjećam e, da odbor Juri nakon razmatranja izjave o financijskom interesu kandidatkinje za potpredsjednicu nije uložio nikakav prigovor na održavanje ovog saslušanja. Kandidatkinja za potpredsjednicu će dobiti priliku održati uvodnu riječ ne dulje od 15 minuta i tijekom saslušanja postavit će se 25 pitanja od po 5 minuta, dakle može se podstaviti i pod pitanje odmah tijekom izdvojenog vremena za to i odmah nakon što potpredsjednica da odgovor, tijekom dakle zadanog vremena za to, a ovi blokovi od 5 minuta će se podijeliti na sljedeći način. Dakle, jedna minuta za pitanje zastupnika, dvije minute za odgovor kandidatkinje za potpredsjednicu i uz mogućnost postavljanja potpitanja od strane istog zastupnika ili zastupnice i to ne dulje od jedne minute i kandidatkinja za potpredsjednicu će imati jednu minutu za odgovor. Nakon kraja pitanja i odgovora. Kandidatkinja za potpredsjednicu imat će priliku dati jednu zaključnu riječ e, u trajanju ne duljem od pet minuta. Životopis kandidatkinje za potpredsjednicu i njezini odgovori na pisana pitanja proslijeđeni su svim zastupnicama i objavljeni na web stranicama parlamenta. Ovo saslušanje će trajati tri sata, odnosno do 21 sati 30 minuta. U svojim e, pisanim odgovorima kandidatkinja za potpredsjednicu je najavila da želi ostvariti suradnju sa parlamentom i vijećem o konstituiranju strukturi i određivanju vremena za konferenciju o budućnosti Europe i to temeljem dokumenta koje će predstaviti kao temelj za tu raspravu. Nadam se da će gospođa Šujica uspjeti najaviti tijekom ovog saslušanja neke svoja promišljanja o ovom pitanju. Za ovaj odbor konferencija o budućnosti Europe ima ogromnu važnost i podsjećam gospođu Šuicu da je to već bilo predmetom rasprave na ovom odboru. Velika većina zastupnika je izjavila da Europski parlament mora tu voditi glavnu riječ i da naš odbor mora biti odgovarajuće zastupljen i aktivno predlagati postavke i prijedloge i sukladno radu koje je obavljeno u prethodnom sazivu i svi zastupnici su istaknuli važnosti aktivnog sudjelovanja građana, civilnog društva i drugih dionika u konferenciji kao i nacionalnih parlamenata. Zastupnici su također najavili da je potrebno reformirati i institucije i politike Europske unije kako bi Unija bila demokratičnija i učinkovitija i kako bi u potpunosti izišla u susret očekivanjima građana. Zastupnici su se također složili u tome da, kao što se događa i u većini nacionalnih parlamenta, i Europski parlament mora imati pravo inicijative. Nadalje, zastupnici su spomenuli i ulogu vijeća kao gornjeg doma na e, razdjelu moći i e, na članak sedmi postupka u, e, također na upotrebu glasovanja kvalificiranom većinom u vijeću u redovnom zakonodavnom postupku na sustav glavnog kandidata, transnacionalne liste i također e, tijelo za etiku koje bi bilo neovisno i članak 50. ugovora o Europskoj kao pitanja koje treba rješavati na konferenciji. E, zastupnici ste također spomenuli da treba razmotriti mogućnost reforme u upravljanje klimatskim promjenama i u socijalnim politikama. I na kraju, što nikako nije najmanje važno, zastupnici su smatrali da će ishod e, i razdoblje nakon konferencije koja bi mogla otvoriti vrata i reformi ugovora su od ogromne važnosti. Dakle, gospođo Šujica, nadam se da kao što ste i najavili u svojim pisanim odgovorima, da će tema konferencije kao što ćemo čuti iz vaše uvodne riječi, biti podržati Europski parlament i one zastupnike koji traže pravo inicijative i također pravo održavanja istražnih povjerenstava i da će to biti jedan od glavnih e, pitanja na konferenciji za budućnost Europe. Ja ću zajedno sa predstavnicima drugih klubova poslati pismo predsjedniku Soli upravo u tom smislu. Također pozivam gospođu Šuicu da u svojoj uvodnoj riječi i e, progovori o nove strategiji o pravima djece, odnosno maloljetnika i e, u tom smislu e, to je doista važno Europskom parlamentu i nas zanima kako gospođa Šojica namjerava provesti tu strategiju i riješiti važne probleme poput e, iskorištavanja siromaštva djece i njihovu sigurnost na internetu. Dakle, s obzirom na važnost ovih tema, dajemo odmah riječ Dubravki Šuici, kandidatkinji za potpredsjednicu Europske komisije nadležnu za demokraciju i demografiju i podsjećam da imate 15 minuta vremena na raspolaganje. Izvolite. Hvala vam predsjedniče. Uvaženi kolege, dame i gospodo, doista mi je veliko zadovoljstvo što sam danas ovdje kao kolegica, ali i kao kandidatkinja za potpredsjedniku za demokraciju i demografiju. Za mene Europski parlament kao dom. Prije šest godina izabrala sam za zastupnicu Europskog parlamenta unutar prve hrvatske delegacije nakon pristupanja naše zemlje 2013. godine. Tim je bila čast biti ponovno izabrana 2014. i 2019. godine, tako da je ovo moj treći uzastopni mandat u sazivu. Veliko mi je zadovoljstvo i povlastica biti danas ovdje pred vama i još mi je veća čast tražiti vaše povjerenje za jedan portfelj koji se dotiče toliko pitanja o kojima smo raspravljali i na kojima smo radili zajedno u posljednjih šest godina. Tijekom tog vremena brojne rasprave u ovome domu bavile su se sljedećim pitanjima kako ljudima dati veći glas u njihovoj budućnosti i u oblikovanju Unije, kako izgraditi povjerenje, posebno kada je riječ o onima koji se osjećaju obespravljenima i kako dati potporu onima na koje najviše utječu brojne promjene i preobrazba kroz koju prolazi naša Unija. To su tri ključna pitanja za naše građane. Kao osoba koja je radila na gradskoj razini kao izabrana predstavnica, kao lokalna vijećnica, te gradonačelnica e, Dubrovnika, odakle dolazim, te zastupnica u Saboru i Europskom parlamentu, ja sam čula i vidjela e, frustracije ljudi koje zapravo se nalaze iza ovih pitanja. U konačnici radi se o osjećaju gubitka kontrole. Riječ je o tome da ljudi doživljavaju promjene, a nemaju osjećaj da ih mogu zaustaviti, oblikovati ili na neki način utjecati na njih. Osjećaj da se zajednice, karijere i životni stilovi transformiraju dinamikom koja je brža nego što je mogu pratiti. To dovodi do gubitka povjerenja u ljude i institucije koje su tu da im služe i da ih podrže. Činjenica je da moramo bolje razumjeti i bolje riješiti dubinske uzroke tih pojava. Što se mene osobno tiče, mislim da se tu radi jednako o tome da se da odgovor na problematiku demokratskog deficita kao i o rješavanju pitanja demografskog deficita. U sljedećih nekoliko godina mnogo ćemo razgovarati o klimatskoj i digitalnoj tranziciji. Međutim, vjerujem da isto tako moramo sve više i više progovarati o jednoj od najdubljih preobrazba u Europskoj uniji, a to su demografske promjene. Riječ je o pitanju koje doista mijenja izgled brojnih dijelova Europe i utječe na milijune Europljana, za sobom nosi brojne izazove, ali isto tako i prilike. Demografske promjene definiraju našu političku scenu, demokraciju i život u zajednicama. Oni koji se osjećaju da su zapostavljeni zbog napretka i tranzicije, oni su koji bi se najlakše mogli osjetiti nezadovoljnima. Evropljani moraju osjećati da im je dana mogućnost da se snažnije čuje njihov glas, e, prilika da oblikuju svoju zajednicu, društvu i uniju u kojoj žive. Iz tog razloga ja tako snažno podržavam ideju o organiziranju konferencije o budućnosti Europe koju je predložila novoizabrana predsjednica Europske komisije. Iz tog razloga mi je veliko zadovoljstvo što mi je povjerena zadaća da vodim aktivnosti u vezi sa organizacijom te konferencije u ime komisije. Ova konferencija bi trebala okupiti građane svih dobi iz Unije. U tome bi ključnu ulogu trebali imati mladi, te civilno društvo, i europske institucije kao ravnopravni partneri. Treba nam jedna široka rasprava, jasni ciljevi i e, konkretno praćenje rezultata koji su dogovoreni. To je ideja o kojoj se dugo već raspravlja u ovome domu, posebno u vašem odboru i mislim da sada postoji volja i da je ovo pravi trenutak da možemo e, postići na tome uspješne rezultate. Ništa e, ne govori bolje o tome nego rekordno visoka izlaznost e, birača na posljednjim europskim izborima. Više od polovica građana je izišla na izbore, što pokazuje da postoji jasan apetit na strani Europljana u njihovoj želji da oblikuju budućnost Unije. Europska demokracija podrazumijeva mnogo više od izlaska na europske izbore jednom u pet godina. Ova konferencija znači da europska demokracija treba biti živi koncept, ne samo za vrijeme europskih izbora. Radi se o tome da saslušamo jedne druge, da se dogovorimo o tome na što se trebamo sredotočiti i kakve nam trebaju biti ambicije. Dragi kolegi, nema vremena, e, ne možemo ga uludo trošiti. izabrana predsjednica je definirala ambiciozne vremenske rokove, najavila da će ova konferencija krenuti 2020. godine i da će trajati dvije godine. Ako dobijem e, potvrdu svog imenovanja, ja ću surađivati sa ovim domom, sa vijećem i svim ostalima kako bismo dogovorili koncept, strukturu, format, vremenski okvir i područje rada konferencije. Ja ću iznijeti svoje ideje vrlo rado, vrlo rano za vrijeme svog mandata i htjela bih naglasiti važnost zajedničke suradnje s vama, zastupnicima iz ovoga doma, koji predstavljate e, građane iz diljem naše unije kako bismo postigli to da ova konferencija poluči uspjeh. Mi ćemo se u sljedećih nekoliko sati sigurno baviti detaljima, ali htjela bih ovdje e, naglasiti tri načela e, na kojima će počivati moj pristup. Prva ideja. Moramo doprijeti do svih europljana. Ako e, dobijem potvrdu imenovanja, moj cilj bit će da se pobrinem da se doista čuje glas Evropljana o tome kako se vodi Europska unija i kakve rezultate postiže. Moramo doista stupiti u kontakt s Evropljanima e, diljem naše unije, e, možemo, da možemo saslušati njihove nade, bojazni, očekivanja vezane uz stvarni život vezano uz klimu, gospodarstvo, digitalno gospodarstvo, globalne transformacije i demografske promjene. Novo izabrana predsjednica mi je me zadužila da pronađem mogućnosti za e, sudjelovanje građana u konzultacijama osobno ili na internetu te da to da im mogućim što lakši pristup. Za mene je to apsolutni prioritet. Druga ideja je moramo na tome raditi zajedno. Konferencija o budućnosti Europe je nešto što ne može voditi samo jedna osoba, stranka, institucija ili samo jedan dio Europe. To mora biti timski rad. I to je najvidljivije unutar same komisije. Ja ću tjesno surađivati e, sa potpredsjednicima za međunarodne odnose i predviđanja te za vrijednost i transparentnost, kao i sa svim ostalim kolegama kako bi ova konferencija polučila uspjeh. To će posebno biti važno u prvoj fazi kada će biti potrebno pronaći zajednički nazivnik i e, posebno kada je riječ e, o novim modalitetima za sustav špicen kandidata, te ćemo razgovarati o ideji transnacionalnih lista. Unutar komisije e, tu će rad predvoditi potpredsjednica Jurova, međutim mi ćemo da kako e, zajedno surađivati na svim pitanjima vezanim uz konferenciju. Jačanje evropske demokracije ne može se postići bez snažnog i aktivnog sudjelovanja bez e, sudjelovanja najvažnijeg tijela u Europskoj uniji, to je Europski parlament, tijela koje aktivno sudjeluje i kontakt, u komunikaciji sa građanima. Ja sam predana suradnji s vama i s u svim fazama ove konferencije i moja treća ideja bila bi da ova konferencija mora iznjedriti rezultate. Mi moramo saslušati mišljenje građana, međutim to nije samo sebi svrha, e, mi trebamo imati konkretno djelovanje. Sve ono što dogovorimo mora se provesti u djelo, to je uvijek problem u Europi, dakle ono što dogovorimo moramo provesti u djelo, moramo to provesti. Ovo je nešto na što se novoizabrana predsjednica izričito obvezala o svojim političkim smjernicama, te ću ja surađivati sa svim kolegama unutar komisije, te sa ovim domom i sa pet odbora koji budu zainteresirani za ovu problematiku Surađujući ću također sa svim ostalim institucijama kako bismo doista pratili da se provodi ono što je dogovoreno. Dame i gospodo, e, sudjelovanje i uspjeh konferencije u budućnosti Europe je doista važan instrument za izgradnju povjerenja i participaciju u našoj demokraciji. Kao što sam već ranije rekla, ključno za osnaživanje naše demokracije jest razumjeti e, što stoji iza toga. Mislim da je jedno od pitanja kojima smo se do sada najmanje bavili upravo pitanje demografskih e, promjena. Ja sam to vidjela u državi članice koju poznajem najbolje, gdje imamo zbog gubitka broja stanovnika se to odražava dakle na čitavu zemlju. U nekim dijelovima Europe ovo pitanje je možda abstraktno, ali u brojnim dijelovima središnje i istočne Europe i u ruralnim područjima naše unije ovo je doista stvaran i konkretan problem za starije ljude koji se oslanjaju na lokalne službe. Oni primjećuju da se zatvaraju poštanski uredi, eh, knjižnice, bolnice i eh, nemaju pristup eh, uslugama prijevoza autobusom. To je također problem za roditelje čija djeca moraju otići kako bi otišla na studij ili kako bi pronašla e, posao. To je također stvarani konkretan problem za one koji odgajaju djecu u siromaštvu i pokušavaju uspostaviti ravnotežu između radnih i životnih odgovornosti. Da kako, dobro je da živimo duže i da smo zdravi duže e, tijekom svog života. Međutim, to isto tako nosi sa sobom izazove koji se tiču gospodarstva, mirovinskog sustava, zdravstvene skrbi i e, socijalnog tkiva u našem društvu. Moramo razumjeti da je ovo da mi moramo poduzeti e, detaljnu analizu kako bismo vidjeti gdje su najveći problemi, kako bismo podržali one regije koje su najpotrebitije, kako provesti reforme i kako im pomoći da privuku ulaganja. Ukoliko potvrdite moje imenovanje, ja ću se pozabaviti svim vidovima demografskih promjena i vidjet ću na koji način utječe na pojedine skupine u društvu. Dopustite mi da vam iznesem nekoliko konkretnih primjera o tome na čemu bismo trebali zajedno surađivati. Prije svega, htjela bih se pozabaviti pitanjem starenja. To je jedan od najvećih izazova u našem društvu. To utječe na naš radni vijek, na sustav eh, socijalnog osiguranja, na sustav zdravstvene skrbi i na mirovinski sustav. To isto tako sa sobom nosi brojne prilike. Trebamo se pobrinuti da prenosimo znanje na nove naraštaje i da pomognemo ljudima da budu aktivni i da se više uključe u eh, život u društvu. Ja ću e, predložiti zelenu knjigu o starenju e, koja će iznijeti analizu što je potrebno učiniti kako bi se potaknulo aktivno starenje i kako bi se vidjelo je li naš sustav socijalne zaštite primjeren zaštiti starijih građana. To ćemo odraditi u suradnji sa ovim domom i državama članicama koje imaju nadležnost za većinu ovih pitanja. Zatim ću staviti naglasak na seoska područja e, na koja najviše utječe gubitak stanovnika stanovništva E, gubitak prilika zbog e, odljeva mozgova i nedostatak e, nekih osnovnih usluga. Tu isto tako i veći rizik od siromaštva. Koordinirat ću i napore na radu na dugoročnoj viziji za seoska područja u tjesnim konsultacijama sa lokalnim i regionalnim vlastima. Moramo im omogućiti da iskoriste svoj potencijal u najvećoj mogućoj mjeri te da se suoče sa svojim jedinstvenim prilikama. Ja ću se baviti pitanjem odljeva mozgova i pružit ću podršku onim regijama koje koje su tom, e, toj pojavi najviše izložene, posebno kroz e, garanciju za mlade. Treće, e, kroz provedbu Europskog stupa socijalnih prava koordinat ću rad na boljem, bolje ravnoteži između profesionalnog i privatnog života. I na kraju, a na ovaj način ću odgovoriti na vaše pitanje, a kasnije mogu o tome nešto više reći. Vi ste mi postavili pitanje o djeci, dakle ja ću također predvoditi napore e, koji se tiču ulaganja u našu djecu. To je za mene e, tijekom čitave moje političke karijere bilo prioritetno pitanje. Nema boljeg ulaganja od onog e, koje možemo uložiti u našu djecu, mi to zovemo ulaganjem. Ja ću koordinirati rad na novoj garanciji za djecu, te ću predstaviti sveobuhvatnu strategiju za prava djece. Uvaženi zastupnici, imat ćemo vremena razgovarati o svim ovim temama vrlo detaljno i radujem se svim vašim pitanjima. Dopustite mi da sada kažem nešto u svoje osobno ime. Kao osoba koja je vidjela e, i koja je doživjela zemlju, da njezina zemlja doživi neovisnost, e, njezinu demokratsku snagu i tranziciju prema ovoj uniji, ja sa velikom odgovornošću, ali i ponizno prihvaćam zadaću koja mi je povjerena sama činjenica da možemo održati konferenciju o budućnosti Europe i da možemo pronaći europska rješenja za promjene koje utječu na sve nas, upravo proizlazi iz činjenice da su se neki prije nas žrtvovali, oni koji su izgradili našu uniju. Ukoliko potvrdite moje imenovanje, ja ću vrlo odlučno dati, odati počast e, tom nasljeđu zajedno s vama u sljedećih pet godina. Hvala vam i sada ću rado čuti vaša pitanja. Hvala. Grazie, Hvala, gospođo Šuica, i hvala na tome što ste nas posjetili na našu zajedničku obvezu, a to je konferencija o budućnosti Europe i hvala što ste istaknuli važnu ulogu parlamenta u tome. Dakle, parlament ne smije biti na marginama, nego mora voditi glavnu riječ. Počinjemo sada sa prvim krugom pitanja sa koordinatorima kluba zastupnika. Prvo pitanje postavit će Danuta Hübner, koordinatorica kluba Pučana. Gospođo kandidatkinjo za potpredsjednicu Europske komisije, hvala na ovoj opsežnoj uvodnoj riječi i ovakvom uvodu u našu raspravu. Ovdje imamo kolege iz različitih odbora Europskog parlamenta, ali imamo također i glavni odbor, to je odbor za ustavna pitanja i kao što znate to je odbor koji je u proteklim godinama pomno promišljao o budućnosti Europe i to je bio jedan od prioriteta našeg političkog rada i mislim da će to biti tako i dalje. U vašem budućem radu naravno morat ćete posvetiti veliku pozornost tome i to će biti doista važno nama, a mene zanima točno kako ćete ostvariti suradnju sa pojedinim zastupnicima, ali i sa Europskim parlamentom i sa odborom AFKO. Kako gledate na e, svoje sudjelovanje u svim ovim fazama političkog procesa pripreme ili svega onoga što će prethoditi ovom projektu koji će uslijediti odmah na početku saziva, jer uspješna priprema ove konferencije će dati veliku dodatnu vrijednost na ishod konferencije i na provedbu, odnosno organizaciju iste. Hvala, gospođo Hübner. Zanimljivo pitanje i hvala vam na tome što ste ga odmah postavili, jer kao što ste čuli iz moje uvodne riječi, konferencija o budućnosti Europe je veliki dio mojeg portfelja. Ja sam nastojala izbliza pratiti ono što se događa na odboru AFKO, ali e, također i ono što se događa u drugim odborima i svi smo sudjelovali u plenarnim sjednicama i vratila sam izvješća gospodina Broka, gospođe Breso i gospodina Ferhofštata, tako da sam upoznata s onime što ste radili na ovom području. Bez vas, bez parlamenta ja ne mogu započeti ovu konferenciju. Ja ću doći pred ovaj odbor i mi ćemo dogovoriti opseg konferencije, kada će se ona održati, kao što sam rekla u uvodnoj riječi. Kada je riječ o temama, mislim da se moramo držati ovih šest stupova koji su sadržani u političkim smjernicama novoizabrane predsjednice, a to je Europski New Deal za klimu, digitalna ekonomija koja izlazi u susret ljudima, snažna Europa u svijetu, europski način života i na kraju novi zalet za europsku demokraciju. Mislim da to trebaju biti naše sveobuhvatne krovne teme, no nećemo sada o tome odlučivati, ja ću doći pred vas i to će biti moj zadatak razraditi u prvih stotinu dana mojeg mandata. Dakle, mi ćemo zajedno se dogovoriti o daljnjem napredovanju. Naravno da ćemo to morati učiniti u suradnji s vijećem, ali vi ćete zacijelo biti prvi koji će u tome sudjelovati. Gospođo Hubner, evo samo kratko potpitanje. Iz vašeg životopisa vidim da ste inače bili lokalna političarka i to mi je doista drago vidjeti. Dakle, kao lokalna političarka Smatrate li da bi bilo potrebno uključiti lokalne vlasti i lokalnu zajednicu, dakle ljude iz tih zajednica koji bi sudjelovali u toj raspravi i koji bi onda to na sebe preuzeli da provedu zaključke i ishode konferencije? Hvala, gospođo Hübner. Pa ne možemo to zamisliti bez lokalnih i regionalnih vlasti. Kao što sam rekla u uvodnoj riječi, Radila sam na više funkcija na lokalnoj razini, a bez lokalnih i regionalnih vijesti ne možemo to zamisliti i sve ćemo uključiti. To je bila moja prva zamisa. Ostupit ćemo u kontakt svima nevladinim organizacijama, lokalnim i regionalnim vlastima, nacionalnim parlamentima, ali lokalne i regionalne vlasti će biti najvažnije u tome jer je upravo to najbrži put do građana, a građane zacijelo zanima naša zajednička budućnost. Hvala. Sljedeće pitanje postavit će koordinator kluba SID, gospodin Domenek Ruiz Deveza. Izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Hvala, gospođo Šuica, kandidatkinjo za potpredsjednicu komisije. Mi socijaldemokrati smatramo da je konferencija za budućnost Europe doista važan prioritet jer će nam to omogućiti i provođenje potrebnih institucijskih reformi u sljedećih pet godina kako bi naša Unija mogla provesti nove politike koje ste vi spomenuli, naročito s obzirom na međunarodne izazove koje nam predstoje. Dakle, na taj način ćemo donositi odluke na demokratski i učinkoviti način. Vi ste rekli da ste e, odnosno novo izabrana predsjednica je e, rekla da je također spremna poduzeti i razmatranje revizije ugovora, ali gospođa von der Leyen e, ima e, tih šest stupova u svom programu, dakle Green Deal, jačanje ekonomske i monetarne unije, sigurnost, imigracija, europske politike i novi zale demokracije. Dakle, mi smatramo bez daljnjih zakonodavnih poteza, bez reforme ugovora, bit će vrlo teško provesti ovaj politički program koji je također i vaš. Slažete li se s time? E, to kažem jer u vašim pisanim odgovorima na šestoj stranici, kada se govori o mogućnosti reforme ugovora, vi kažete da će se ta reforma poduzeti ukoliko to bude potrebno. Hvala na pitanju. Kao što ste vjerojatno primijetili, ja se držim političkih smjernica izabrane predsjednice, ali prvo pogledajmo planinska područja, udaljena područja, ruralna područja, glavne gradove. Obratimo se građanima. I nakon dvogodišnjeg razdoblja, dakle vidjet ćemo što će reći naši građani o našoj zamisli o budućnosti Europe. I ako bude potrebno mijenjati ugovore, ja ću biti spremna na daljnju raspravu. Ne samo ja, nego i svi mi. To je važno ovom odboru i Europski parlament u tom e, smislu treba biti jači, treba ga osnažiti. Ali znam e, da će komisija raditi na kolegijalan način, dakle mi ćemo biti jedan tim. Dakle, ako se svi budu jednoglasno složili u tome, naravno da će ja biti otvorena za to, ali prvo razgovarajmo s građanima i vidimo e, možemo li prvo iskoristiti sve mogućnosti koje nam ovaj ugovor nudi. Ako ne, onda trebamo početi razmatrati eventualne izmjene i dopune. Hvala, gospodine Devesa. Hvala. U svakom slučaju posjećam da je ovaj parlament koji predstavlja građane osvojio tri važna izvješća o napretku integracija u smislu ugovora, dakle izvješće Breso Brok konkretnije, i izvješće gospođe Beres. Imamo također izvješća eh, Verhofstadt i Ramon Hauregi o eventualnim eh, naprednim eh, reformama unutar ugovora. Dakle, slažete li se sa sadržajem tih izvješća? Naravno, kao što ste rekli i važno je savjetovati se i s građanima u okviru konferencije o budućnosti Europe, ali slažete li se sa sadržajem ovih izvješća? Hvala na pitanju. Naravno, slažem se s tim izvješćima. Ja sam ih e, podržala i glasovala sam za njih na plenarnim sjednicama i sudjelovala sam u raspravama. I slažem se sa njihovim sadržajem. No, krenimo postepeno polako. Mislim da u dvije i pol godine imamo dovoljno vremena za razmišljanje o ovoj raspravi i dijelim e, vaše mišljenje, jer ovaj parlament, mi smo, odnosno vi ste izravno izabrani zastupnici građana i ovaj dom mora imati glavnu riječ e, između svih europskih institucija. Dakle, radit ćemo zajedno, ponovno ću doći pred vas, ja ću nastaviti ovu raspravu, ali kao što sam rekla, slažem se s time. Dakle, ako se dobro sjećam, glasovali ste za to izvješće. To je važno naglasiti. Sljedeće pitanje postavit će Pascal Duron, koordinator kluba Renew Europe. Izvolite, imate riječ. Hvala vam predsjedniče i hvala vam što ste mi dali riječ na francuskom jeziku. Gospođo potpredsjednica, odnosno kandidatkinja za potpredsjednicu. Vi ste nam rekli da je konferencija o budućnosti Europe nešto što je za vas važno i da trebamo dati novu dinamiku europskoj demokraciji, da trebamo bolje surađivati s građanima. Dakle, to je prva stvar. Rekli ste da ćete u studenom iznijeti neke prijedloge. Dopustite mi da kažem da bi možda bilo dobro da se promijeni način rada, odnosno metoda rada, tako da e, prvog studenog kada preuzmete dužnost saslušate mišljenje Europskog parlamenta i posebno ovog odbora, dakle što mi namjeravamo učiniti s tom konferencijom e, o budućnosti Europi, jer mi imamo isto tako pravo imati svoje ideje kao predstavnici građana. No, e, konkretnije, vi ste spomenuli e, da se dakle dopredo građana, mi imamo inicijative s građanima, već godinama kontaktiramo građane. Možete li zamisliti da udruga građana dođe do te situacije da mogu glasovati, a ne da samo da se čuje njihov glas, da dakle ih saslušaju donositelji odluka koji onda u jednom međuinstitucijskom okviru donesu prave odluke e, u njihovo ime. Dakle, kada bi postojao kolegi građana u toj konferenciji Europe, je li bi imao jednake e, ovlasti e, kao i institucije? Let's... Thank you. Hvala vam. Poštovani gospodine Doran, prvo ću vam čestitati rođendan. <laughs> Sretan vam rođendan. A što se pitanja tiče, budemo otvoreni i potpuno iskreni. Svi vi znate da ne počinjemo od početka, ne počinjemo ovdje od nule. Imamo svi različite inicijative, različite alate, instrumente. Zamislite, postoji 1800 različitih dijaloga građana, uključujući 200 tisuća građana koji su sudjelovali u tom dijalogu u 635 različitih mjesta. Znači, e, dijelo građana već postoji, ali naravno trebamo pojačati naše aktivnosti. Vi ste, vaše pitanje bilo usmjereno prema građanima. Imamo i inicijativu za europske građane. Koliko se ja sjećam, imali smo četiri uspješne građanske inicijative, pravo na, glasovanje, zatim stati na kraj glifosatima i različite e, inicijative imamo instrumente, ali moramo pojačati svoje aktivnosti, ne samo mi, već i građani. Znači, mi slušamo građane i uvijek postoji sukob između predstavnika odnosno zastupnika i ideje izravne demokracije, naravno, ali građani mislim da imaju e, svoj glas u građanskim inicijativama, ali zašto ne bismo to i pojačali i poboljšali ako polovica e, europskih građana sudjelova na europskim izborima, to je značajno povećanje odziva na izbore u usporedbi sa izborima prije nekoliko godina. Dakle, to moramo uzeti u obzir i to je i razlog zbog e, kojeg e, idemo tamo, zbog kojeg razgovaramo sa građanima, slušamo što ih brine, što ih brine i što očekuju i to je to. Ja ću naravno saslušati prvo vas, ali prešla sam e, vrijeme pa ću odgovoriti još kasnije sretan vam rođendan. Hvala vam, e, hvala. Evo, htio bih e, postaviti dopunsko pitanje. Vi ste spomenuli starenje stanovništva u Europi i to ste ilustrirali ovime. Hvala vam. Ne, sada šalu na stranu. E, ovdje bih htio nešto reći o demografiji, ali bih toj, tom demografskom pitanju dao političku dimenziju. Spomenuli ste starenje stanovništva. E, trenutno se u Europi pojavljuju neki krivi vjetrovi i jedna teorija koja ističe opasnost velike zamjene europskog stanovništva e, koje inače kršćanskog podrijetla, to su povijesne vrijednosti na našem kontinentu. E, evo ovdje ulazimo izravno u vaš portfelj. Zanima me što vi mislite o toj teoriji i o tom riziku zamjene stanovništva u Europi i zamjene naših e, sadašnjih europskih vrijednosti, ono što se tako smatra danas. Ako smijem odmah izravno odgovoriti, ja ne vjerujem u tu teoriju, ali Slušajte, istina je da živimo sada, da smo prije 20 godina smo živjeli 6 godina manje, a sad živimo 6 godina dulje. Starenje je vrlo važno pitanje. No o tome možemo još kasnije razgovarati. Ja smatram da stopa nataliteta pada, a a sada moramo uvesti i temu migracija zakonite migracije su prihvatljive. Bez zakonitih migranata naše tržište rada 2070. E, nedostajat će mu 25% radne snage. To znači da dugoročno moramo imati dugoročnu viziju i moramo vidjeti kako zajednički ići dalje. I zbog toga je ovaj portfelj demografija i demokracija koji je vrlo važan i snažna je veza između ta dva pojma. No objasnit ću još to kasnije jer opet mi je isteklo vrijeme. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Damjan Bozelager u ime zelenih. Imate riječ. Kao što ste rekli, na zadnjim e, izborima, europskim izborima, bio je najjači odziv birača zadnjih 20 godina i dosta su se angažirali osobito mladi koji su zatražili prave promjene. Gospođo Šujica, vi e, želite biti dio tih promjena na, na strani konferencije, ali pitaću vas detalje kako ćete osigurati smisleno savjetovanje građana i izbjegavanje nekih grešaka iz prošlosti i kako ćete osigurati konkretne posljedice i eventualne potrebne izmjene ugovora kakve su spomenule i kolege. Kao što sam rekla, ja ću se obratiti vama, no postoje različiti koncepti kako uključiti građane. Neki od vas e, su, su me pitali kako ćemo odabirati građane. E, Finsko predsjedništvo primjerice, oni su sav svoj zakonodavni e, posao stavili u javne knjižnice. Možda je to konzervativni pristup. Možda možemo učiniti kao što je učinio predsjednik Macron u cijeloj Francuskoj. Ili možemo taj sustav imati online ili možemo imati u gradskim vječnicama. Različiti su pristupi. Nećemo birati e, nikoga, to će biti otvoren i, i uključiv proces. Mi ćemo s njima razgovarati, saslušat ćemo ih i razgovarati o rezultatima. To je moja treća ideja ako nemate opipljive rezultate, ako ne, ako ne donesete e, u zakone ono što ste čuli, ako nemate neke prateće mjere, onda to ništa ne znači, onda je to mrtvo slovo na papiru. Tako da e, ja pozivam da radimo zajedno i nađemo najbolje rješenja. Definitivno će postojati savjetodavni odbor kojim ću ja predsjedati, a supredsjedatelj će biti netko iz ovog parlamenta i to je vrlo važno i to neće e, biti samo komisija. Ovaj puta komisija ne samo da će se obraćati parlamentu, nek će se komisija obraćati i e, samim ljudima na terenu. I to je i poruka koju su nam je taj visoki odziv na izbore i odaslao. To znači da građani žele imati riječ i e, žele e, suoblikovati europske politike, a to nije uvijek bio slučaj. Izvolite. Hvala na odgovoru. Kao što ste rekli, E, ne možemo ostati na riječima, trebamo konkretne rezultate. E, koje, kako vidite ulogu tog savjetodavnog odbora i da li biste nas podržali da, e, izvješ, da rezultate konferencije pretvorimo u, konvenciju, u sporazum? Rezultate konvencije, konferencije pretvorimo u sporazum. You know, someone, someone, have to chair all this, so this, this... Netko mora time predsjedati. Ovaj savjetodavni odbor e, predsjedat će tom konferencijom. To jest konferencija, ali će zapravo trajati dvije godine. Biće to niz konferencija u cijeloj Europi. To je ono što želimo učiniti ali tko god, tko god bude zainteresiran, tko god želi sudjelovati i ima dobre ideje, ja ne vjerujem da će biti neprihvatljivih ideja. Zajednički ćemo to odraditi, nemojte ni dvojiti. E, prihvatit ćemo vaše ideje, pokušat ćemo ih transponirati u opipljive politike. Ja znam da je to teško, ali e, učinimo to jer građani su nam doista odaslali snažnu poruku. Sljedeće pitanje je gospodin Gero Fanemans, koordinator IDE kluba. Varno mevrouw Šuvica, Gospođo ja imam tri pitanja koje imam u ime eh, AFKO eh, i zastupnika IDE kluba. Čuli smo od gospođe von der Leyen da ona želi koristiti portfelje kako bi osigurala e, određene stvari, ali ja sam zbunjena oko, ciljeva komisije. Kada je riječ o portfelju e, grčkog e, povjerenika i, o europski način života, što je to točno u tom portfelju, potpuno je nejasno. A postoje i druga područja ovlasti koje čini mi se da vode samo nekoj kakofoniji i nedostatku jasnoće e, oko odgovornosti. Ja ne znam što gospođa von der Leyen radi, možda ona pokušava iskoristiti zbunjenost i pokušava pozornost krenuti sa unutarnjih podjela unutar njezine vlastite koalicije i nekakvih problema sa Cinque te nije uspjela pojasniti što se, e, što se događa e, sa tim strankama. Gospođo Šujice, i vaša je e, titula, evo, žrtva tog nekog nejasnog fenomena imamo povjerenika za demografiju. E, zanimljivo je da jedan od fenomena je masovna, e, masovno useljavanje i to ima značajan utjecaj na demografski razvoj kontinenta, a o tome se ne govori. Europska unija ima politiku otvorenih granica i omogućava tu divlju, divlje useljavanje da se nastavi. Pitanje vama, kako ste se složili da vaš, kako ste usuglasili e, zapravo suradnju imigracije, odnosno portfelja za useljavanje, imigraciju i vašeg portfelja? Već ste potrošili dvije minute. Pa ispričavam se, mislio sam da imam pet minuta. Pa to je moje prvo pitanje, onako. Very I see you are very flexible, Vidim da ste fleksibilni predsjedniče. E, gospodine Anemans, hvala vam na ovom pitanju. Kao prvo ja e, ne želim e, se miješati u vaše političke observacije vezano koalicije gospođe von der Leyen. Ja o tome ne znam no ako <laughs> vas zanima europski način života, saslušanje dva e, kata ispod nas, ne znam točno o čemu oni e, govore trenutačno, ali što se tiče demokracije, demografije, ja ne bih rekla da sam ja žrtva te titule, ne, doista to ne mislim, mislim da je to vrlo važna tema i narahnuta e, tema, kao što sam rekla u svom uvodnom govoru, ja sam govorila o odljevu mozgova, govorila sam o problemima E, koji, koji ljudi, zbog kojih su ljudi nezadovoljni, e, iseljavaju se iz regija, iz sela, iz ruralnih područja u urbana područja. To su sve problemi i to je sve vezano uz demografske promjene i doista mislim da demokracija i demografija su povezani jer ljudi koji ostaju u tim ruralnim sredinama, u, u selima, zatvaraju se škole, poštanski uredi, e, sredstva javnog prijevoza, e, nema više autobusa kao što sam spomenula uvodno. E, ljudi zato krive demokraciju a ne žele sudjelovati u demokratskim institucijama, neki ne žele niti glasovati na izborima, a mi želimo da svi sudjeluju i zato organiziramo tu konferenciju o budućnosti Europe. Želimo da ljudi sudjeluju i to ne samo jednom u pet godina, već da sudjeluju svakodnevno, bilo online ili offline. I to je, e, to je zapravo e, otprilike srž mojeg portfelja nemam vremena detaljnije ga objasniti. Još jedno kratko pitanje, molim. Ja sam čuo glasinu da će konferencijom predsjedati gospodin Verhofstadt, je to istina? E, ja shvaćam da ste vi član ovog odbora, na parlamentu je da odluči ko će biti njihov e, predstavnik, supredsjedatelj to nije u mojim ovlastima. Hvala. Hvala. A sada gospodin Gerd Bourgeois, koordinator ECR-a, kluba ECR-a. Gospođo kandidatkinjo za potpredsjednicu, Europska unija ne bi smjela zaboraviti da je izgrađena na jedinstvu kroz raznolikost i kroz subsidijarnost. Prethodna komisija e, proizvela je izvješće Timmermans o aktivnoj subsidijarnosti. Moje pitanje je kao prvo koje su posljedice E, na koji način mislite popratiti to izvješće i drugo, jeste li spremni raditi oba smjera ako postoji neka dodana vrijednost u tome da se radi zajednički i da se dodaju kompetencije Europskoj uniji, ako ne onda da te kompetencije idu državama članica, e, članicama ili pod državnoj razini. I drugo pitanje, da li biste se složili sa uspostavom crvene e, kartice, a za slučaj da nacionalne države članice odluče da su određene mjere u sukobu sa subsidijarnošću. Hvala gospodine Boža, Ovo su vrlo izravna pitanja, osobito zadnje, ali pokušat ću vam odgovoriti. Ja sam definitivno za subsidijarnost koja je i e, definirana našim ugovorima. Ona je izuzetno značajna. Ja slijedim e, moto e, da da za male, o malim stvarima treba odlučivati države članice, a o velikim pitanjima Europa. Jer e, pitanjima kao što su migracije, sigurnost i tako dalje, o tome ne možemo sami odlučivati. Ali obrazovanje, socijalna skrb, kultura, naravno, to su pitanja za državnu razinu. Ja jesam za subsidijarnost i zadržat ću to to stajalište. Ja sam zadužena i za socijalni stup e, i svakako da ću imati na umu e, ovlasti država članica, ali ako možemo pomoći u nekim segmentima, zašto ne? Možda kroz financiranje, kroz neke druge stvari u središnjoj istočnoj Europi i manje razvijenim zemljama. Kada je riječ e, o toj crvenoj kartici, prvo imamo žutu karticu. Žuta kartica je do sada iskorištena tri ili četiri puta. To znači da trebamo iskoristiti sve mogućnosti. Imamo zelenu karticu, pa e, žutu i onda dolazimo do crvene. No, zašto ne bismo o tome razgovarali u okviru konferencije o budućnosti Europe? I ako to bude zaključak, ja nisam protiv. Mi smo u cijelosti otvoreni i potpuno uključivi. To je duh novog kolegija i nove komisije. Gospodine Hvala vam na odgovoru. U niti jedno od područja e, koje ste spomenuli e, imamo naravno nadležnosti država članica od urbanog planiranja nadalje. No, drago mi je da ste rekli da će to biti teme rasprava na konferenciji i ja sam spreman i uzeti u obzir i e, pitanje proporcionalnosti da se i to uključi u taj dio. E, načelo subsidijarnosti i proporcionalnosti je već uključeno i to definitivno moramo imati na umu, trebamo uzeti to u obzir. E, proporcionalnost je izuzetno značena i ne trebamo nikome nametati dodatne terete, osobito ne lokalnim i regionalnim tijelima. Ja sam bila gradonačelnica malog grada, ali popularnog grada i znam što znači raditi u lokalnim regionalnim tijelima i e, sigurna sam da tamo trebaju, e, treba biti mjesto određenih ovlasti i trebamo se držati načela proporcionalnosti kao i načela subsidijarnosti. The uh, Zadnji je gospodin Helmut Scholz u ime GUA.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 gospođo kandidatkinje za potpredsjednicu. Mnogo toga je već rečeno i konferencija o budućnosti Europe izgleda da je neka novo čarobno sredstvo koje će riješiti e, politiku i društvene odnose i demokratizirati ih. E, demokracija je uvijek konkretna. Demokracija, po mom mišljenju, mora biti inkluzivna. Vi ste dosta toga rekli u situaciji u ruralnim područjima. Govorili ste dosta o izazovima koje E, iz toga proizlaze iz demografskih razvoja se održavaju na društvo. E, što se tiče te konferencije o budućnosti Europe, da li vi priznajete nama kao Europskom parlamentu da imamo mjerodavnu ulogu u određivanju ciljeva, u oblikovanju, u izboru metoda i instrumenata uz uključenje civilnog društva? naravno u suradnji sa vijećem, s nacionalnim parlamentima, jer to je pitanje. Mi moramo od početka njegovati taj inkluzivni pristup e, u konferenciji budućnosti Europe. Hvala na ovom pitanju e, koje je vrlo zanimljivo. Ja sam dio toga već rekla, ali nisam sve s obzirom da dvije minute nije dovoljno. Svi će biti uključeni rekla sam da moramo imati sposobnost slušanja, moramo slušati jedni druge, tako da da, nacionalni parlamenti će sigurno biti uključeni u taj proces i zato sam e, u odgovoru gospodine Buržova rekla da moramo koristiti sve raspoložive instrumente Dakle, nacionalni parlamenti, nevladine udruge. Nedavno sam dobila pismo e, koje je potpisalo stotinu različitih nevladinih udruga. One se žele uključiti u taj rad. E, nedavno sam se i sastala s njima. Njih ćemo svakako uključiti u naš rad. Civilno društvo nam je izuzetno važno ne, tako da možete biti sigurni da ću ja e, uključiti sve njih zajedno s vama. Ja neću ništa poduzimati bez vas, e, tako da ćemo se dogovoriti o vremenskim rokovima, konceptu, području rada, sve ćemo to odraditi zajedno. Možda ovo neće zvučati baš popularno, ali sjećam se da smo bili pomalo ljuti kad nismo mogli doći do nekih povjerenika, a ja ću biti jedna od vas tako da ne brinite. Da, važno je da imamo što više povjerenika iz Europskog koji dolaze iz Europskog parlamenta. Izvolite. Ja ću se još nadovezati vrlo konkretno e, s obzirom na situaciju koja se zaoštrava oko Brexita, mi moramo utjecati na prava građana. Što se tiče budućnosti Europe, koje mehanizam ćete primijeniti nakon Brexita kako biste e, surađivali sa 1,8 e, milijuna građana, europskih građana u Sjevernoj Irskoj koji e, će imati, koji kako bi ti građani našli svoj put ponovno u članstvo Europske unije? Ovo je potpuno drugačije pitanje, ali dobro, možemo razgovarati o državljanstvu. Što se tiče naših rezolucija vezano za ovo pitanje i u prošlom i u ovom sazivu, mi smo uvijek stavljali građane u središte e, kada je riječ o pitanju ovog sporazuma o razdruživanju. Vjerojatno se sjećate posljednje preporuke ovoga, ove komisije kada je upućeno pismo svim e, državama članicama, naime svih 27 država članice i rečeno je budite velikodušni ako se ne postigne sporazum. Ja se još uvijek nadam da će biti sporazuma, tako da su prava državljana vrlo važna, posebno kada govorimo o Irskoj i Sjevernoj Irskoj, to moramo uzeti u obzir, moramo o tome voditi računa i mislim da velikodušnost neće biti dovoljna, to je sigurno, moramo ćemo poduzeti nešto više od toga i za britanske državljane ovdje i za nas evropljane, e, odnosno za one koji žive u Velikoj Britaniji. Hvala. Hvala što ste to istaknuli jer e, za ovaj odbor prava europskih državljana koji žive na tlu Ujedinjene kraljevine i prava britanskih državljana u Europskoj uniji e, doista je prioritetno pitanje. Sada krećemo s drugim krugom pitanja. Imat ćemo 18 govornika iz odbora FAM EMPO. Prvi će dobiti riječ Vladimir Bilčik iz Kluba zastupnika europskih pučana. Izvolite, imate riječ. Hvala vam gospodine predsjedatelju i dobrodošli e, gospođo kandidatkinja za potpredsjednicu. Hvala vam na vašem pisanim odgovorima na naš upitnik. Mi zapravo postavljamo slična pitanja, e, odnosno imamo varijacije na sličnu temu, a svi se bavimo pitanjem konferencije budućnosti Europe. Ja bih e, se dotaknuo jednog pitanja kojeg se niste eksplicitno dotaknuli. Govorili ste o odnosima sa parlamentima, o ulozi komisije, o savjetodavnom odboru, ali mislim da moramo doista doprijeti do država članica, moramo ući na njihov teren i Rekli ste da ste e, odlučili da ćete tijekom prve polovice mandata posjetiti sve države članice i hoćete li e, tražiti isti, istu takvu predanost i od ostalih članova Europske komisije i na koji način možemo djelovati u državama članicama jer istina je da smo imali veću izlaznost na posljednjim izborima za Europski parlament, ali su doista postojale i velike varijacije. U nekim zemljama je bila izlaznost vrlo visoka, dok je u drugima bila vrlo niska. Hvala vam gospodine Bilčik. Zaboravila sam istaknuti da je ovo jedan od ključnih političkih e, prioriteta u političkim smjernicama novoizabrane predsjednice komisije, a to je da e, obiđemo sve države članice u prvom dijelu mandata i to vrijedi za sve povjerenike. Za mene je to možda još važnije, dakle možda ću ići u više od jednog posjeta, što znači da ćemo ići u države članice, razgovarat ćemo tamo sa sugovornicima. To ne znači samo otići u posjet e, nacionalnim parlamentima, da kako i to je sad sastavni dio toga, razgovor sa zastupnicima nacionalnih parlamentima, nacionalnih parlamenta, ali tu je i dijalog sa građanima i spomenula sam da su uglavnom oni održani u glavnim gradovima ili pak e, u većim gradovima. Mislim da trebamo doista otići u ruralna područja kako bismo doprli do svih građana. Mislim da će to biti drugačije. Ne želim reći da ova trenutna komisija to nije učinila, ali mislim da te aktivnosti moramo intenzivirati i proširiti i vidjeti doista e, što muči naše građane. To će biti moj zadatak ako mi da kako potvrdite moje imenovanje. Hvala, drago mi je čuti da se ovo neće događati samo u Briselu, jer doista moramo doprijeti do građana, ali i do onih koji su izvan granica Europske unije. U vašem mandatnom pismu piše e, Evropljani moraju moći e, reći što oni misle o tome kako se vodi Europsku uniju i kakve rezultate postiže i kako namjeravate doći do Evropljana u zemljama kandidatkinjama u okviru ove konferencije o budućnosti Europe kako bi se mogao čuti i njihov glas glas o budućoj Uniji u sljedećih pet godina. Možda ćemo imati Uniju sa manje država članica, ali možda će ih biti i više. I e, ranije kad smo imali e, konvenciju o budućnosti Europe, bilo je dosta prostora za zemlje pristupnice pa me zanima na koji način namjeravate uključiti one koji već pregovaraju o članstvu, budući da i oni također e, trebaju moći izreći svoje mišljenje o budućnosti Europe. Pa ovo je vrlo zanimljivo pitanje. Vjerojatno vam je poznato da se ja zalažem za proširenje, s obzirom da dolazim iz zemlje koja je itekako zainteresirana za proširenje. Međutim, za potrebe ovog dijela e, će jedna druga konferencija, dakle jedan drugi okvir i oni neće biti uključeni u ovaj pothvat. Prvo mi trebamo definirati svoju budućnost, to možda može zvučati arogantno od mene e, koja dolazim iz zemlje koja je posljednja pristupila Europskoj uniji, ali na, evo, oni neće biti uključeni u rad na ovoj konferenciji, budući da se ovdje radi o konferenciji budućnosti Europe. Kao što znate, svih 27 šefova država i vlada bili su na plenarnoj sjednici u Strasburu, razgovarali smo o budućnosti Europe, ali su bili pozvani samo oni. Tako da će i, se i ovo zaustaviti samo na 28 ili 27 država članica. Vidjet ćemo 31. listopada. Razgovarat ćemo i sa državama kandidatkinjima, ali u drugom formatu. Richard Corbett e, iz kluba zastupnika socijalista i demokrata. Izvolite. Hvala vam gospođo kandidatkinjo. E, pokušavajući potaknuti jednu široku raspravu u javnosti o budućnosti Europe, mi ćemo nedvojbeno naići na neke probleme. Naime, neki političari će namjerno pokušati zavaravati javnost, iznositi lažne vijesti, pa čak i laži o tome kako funkcionira Europska unija i što i kako djeluje. Mi smo se s tim izazovom suočili eh, tijekom održavanja referenduma o Brexitu prije tri godine i to i dalje dominira raspravom u javnosti. Što ćete vi poduzeti u skladu s vašim ovlastima kako biste poboljšali informacije o funkcioniranju Europske unije u javnosti, dakle uoči ove konferencije i općenito, dakle o svemu što radimo na razini Europske unije. Hvala na postavljenom pitanju. Gospodine Korbet, da, teško je spriječiti ljude da govore, jer mi živimo u otvorenom društvu, svi imaju pravo izražavanja, ali nitko e, se ne zalaže za širenje dezinformacija i ja sam osobno protiv dezinformacija. Ali to nije lako. Postoje različiti tipovi političara. Neki ih također pokušavaju pridobiti glasove birača, tako da ih je teško spriječiti da govore, da daju izjave, no neki političari kada se vrate kući optužuju Brisel za ovo ili ono. A onda kada dođu u Brisel sa svime se slažu. I to je također problem druge vrste budući da e, imaju drugačiji stav kod kuća, drugačiji kada su u Europi. I oni zapravo šire krive informacije o Europi, tako da mislim da moramo biti otvoreni, e, razgovarati s ljudima, ali ne vidim da tu možemo osmisliti neki instrument kojim e, bismo se mogli zaštititi. Neću spominjati neke od vaših sugrađana, naših kolega koji pokušavaju uvjeriti ljude u svoje mišljenje i ljudi im počnu vjerovati. To je populizam, e, to je ono što oni rade, ali ne želim sada ulaziti u e, političke rasprave, pa ću tu stati. Zašto, zašto biste stali? E, ja sam vas htio pitati kako biste se nosili sa premijerom neke države članice koji širi dezinformacije i lažne vijesti u uniji? Kako, što je vaša preporuka? Što tu treba poduzeti? Pa to je ono što sam upravo i rekla. Neki premijeri iz pojedinih država članica to rade. Ja znam da oni to rade, ali oni su slobodni ljudi. Mogu reći što žele. E, dokle god im građani vjeruju, mikrofon. Ne, ne mislim da je u redu lagati. Ali teško ih je zaustaviti, jer tu postoje različiti kanali za komunikaciju, postoje društvene mreže, sve je otvoreno, slobodno mogu reći što god žele, a na građanima je da odluče hoće li im vjerovati ili ne, tako da ih je teško zaustaviti ali mislim da e, upravo putem ove konferencije o budućnosti o Europe možemo o tome razgovarati. Mi se želimo približiti građanima. To je jedan od razloga e, zašto smo se odlučili na organizaciju konferencije o Europi. E, ponavljam još jedanput, to je inicijalno bila zamisao predsjednika Makrona, ali smo je svi prihvatili. Mi ovdje živimo u briselskom jehuru i zapravo trebamo na terenu reći što je istina, moramo se sastati s ljudima osobno, ako ne osobno, onda putem interneta. E, sljedeće pitanje će postaviti kolegica iz odbora FAM. Gospođo kandidatkinje, E, Protpitkivanje demografske tranzicije da kako e, tiče se pitanja stope nataliteta u nekim državama članicama, natalističke politike predviđaju financijsku pomoć e, roditeljima pod uvjetom da se poštuje tradicionalni vid obitelji. Ta politika ne samo da ignorira realnost modernih obitelji i njihovih života, nego e, isto tako diskriminira žene u njihovoj želji da imaju ili ne djecu. Demografija ne smije biti predmet manipulacija zbog e, iz, u svrhu diskriminacije i ideologije. Nadam se da e, to neće biti slučaj. Kako vi gledate na tu arhaičnu natalističku politiku i E, kako namjeravate pomiriti e, demografsku tranziciju sa današnjim obiteljima u svim, u svim njihovim različitostima? Hvala vam na postavljenom pitanju. Ja vjerujem da nitko neće zloporabiti ovaj portfelj e, u ovu svrhu koju ste spomenuli. Kao što sam rekla, na početku. Mi ovdje uopće ne govorimo o stopi nataliteta. Tako da, da, da kako važna je obiteljska politika, to je važno, ali to ovisi i o definiciji obitelji. Dakle, mi nećemo ulaziti u to. Što se tiče toga kako pomiriti obiteljski profesionalni život, mislim da je to vrlo važna tema i to je također u sastavu opisa mojih dužnosti. Ako ste pažljivo slušali. Vjerojatno ste čuli da moj portfelj obuhvaća zaštitu djece, zatim ravnoteže između profesionalnog i privatnog života i starenje, tako da su zapravo eh, sve dobi obuhvaćene i eh, ruralna područja također. Svi su uključeni i to nema nikakve veze sa konzervativnom definicijom demografije. Možda bih mogla dodati još nešto. Sve što ću poduzimati temeljit će se na jednom eh, na mapiranju dakle koristit ću se podacima iz Eurostata, tako da će se sve temeljiti na činjenicama. Nećemo početi predlagati nikakve zakonske akte bez konkretnih podataka iz Eurostata. Izvolite, gospođo Zaharapulu. Hvala vam. Doista mi je drago bilo čuti da govorite o novoj definiciji obitelji, jer e, kao zastupnica u Europskom parlamentu vi ste redovito bili protiv prava žena, posebno pravo na reproduktivno i seksualno zdravlje, te e, a kao povjerenica za demografiju morat ćete surađivati sa kolegama, sa povjerenicima za zdravlje i ravnopravnost, a njih su se obje angažirale za poštivanje e, seksualnih i reproduktivnih prava te LGBTI osoba. Tako da me zanima na koji način, ako vas potvrdimo, namjeravate zajedno surađivati i kako ćete definirati zajedničku viziju. Hvala vam. Pa ja ću surađivati sa svim e, kolegama, posebno sa kolegicom koja je zadužena za ravnopravnost, gospođom Dali. Mi ćemo sigurno biti u kontaktu. Ali kao što sam rekla, mi ćemo raditi u duhu suradnje kolegija povjerenika. Mi želimo E, biti progresivni, bit ćemo dovoljno progresivni kako bismo zaštitili sve. Zabrana diskriminacije je sastavni dio naših ugovora, tako da tu ne, ne treba biti nikakvih dvojbi. ako e, ovdje aludirate na to kako sam glasovala u nekim slučajevima, to nije bilo protiv rodnih prava, uvijek je bilo riječ o proračunskim e, sredstvima ili o nekim drugim stvarima koje nam u tom trenutku nisu bile prihvatljive. Dakle, to nema nikakve veze sa rodnom ravnopravnosti. Ja sam žena, imam eh, kći, imam dvije unuke i kako bih eh, uopće mogla biti protiv eh, nečega što je u skladu sa rodnom ravnopravnošću. Da kako što se tiče LGBT zajednice, tu govorimo o tome da mm, bilo tko tko bi bio protiv e, ove zajednice, to bi zapravo bila diskriminacija, tako da mi ćemo raditi u duhu suradnje zajedno s ostalim povjerenicima. Now, Mr. Hvala riječima gospodin Tomaš Zehovski, član odbora EMPL i predstavnik kluba Pučana. Hvala, gospodine predsjedniče, gospođo kandidatkinjo za potpredsjednicu komisije. 2017. godine 90% našeg stanovništva bilo je starije od 65 godina. Odnosno 19%, bolje rečeno. U vašem portfelju se govori i o starenju, o trećoj dobi. Kako namjeravate omogućiti veću integraciju starijim osobama kako bi im omogućili i aktivniji život? Mnoge starije osobe susreću se sa brojnim preprekama koje im onemogućuju aktivno sudjelovanje u svakodnevnom uobičajenom životu. Namjeravate li u tom smislu pokrenuti pregovore sa zemljama članicama, budući da to nije pitanje koje je u nadležnosti Europske unije, a s ciljem poboljšanja situacije starijih osoba u društvu? Thank Hvala Tomaže na ovom pitanju. Kao što sam rekla na početku, danas živimo dulje i zdravije. I to je jedna prilika koja nam se pruža. To trebamo cijeniti, ali isto tako to može predstavljati izazov u društvu. Kao što sam rekla, šest godina se produljio život u posljednjih 20 godina. Ne želim reći da će to biti teret, ali to može biti problem za zdravstveni mirovinski sustav i tako dalje. Dakle, trebamo vidjeti kako uključiti te ljude u društvo. možemo uključiti te ljude i na tržište rada i postoji također i dugoročna skrb za starije osobe kojima je to potrebno. Dakle, postoje različite ustanove koje se time bave i mi ih možemo poduprijeti sve u cilju naravno omogućivanja starijim osobama jednog aktivnijeg života. To je u nadležnosti glavne uprave za zapošljavanje i odbora EMPL. Izvolite. Hvala na ovom konkretnom odgovoru. Moje drugo pitanje je sljedeće. U vašem portfelju predviđena je i briga za djecu i zaštita prava djece. Kako gledate na stanje u Europi u tom smislu, naročito u nekim zemljama gdje djecu naših državljana oduzimaju roditeljima i daju udomiteljima. Govorimo o jednom norveškom skandalu, a postoji i drugi niz sličnih slučajeva. Europski sud za ljudska prava je to osudio. A imamo i druge pojave koje su potpuno neprihvatljive i o kojima moramo razgovarati sa našim e, partnerima iz Norveške. Hvala Tomaš na ovom pitanju. Nisam upoznata s tim slučajem, ali kad pitate o mojem portfelju i o zaštiti prava djece, to je izuzetno važno, kao što sam rekla. Djeca ravnoteža poslovnog i privatnog života i e, staranje stanovništva. Dakle, to je jedan zatvoreni krug. Ja ću voditi brigu o tome i želim vas podsjetiti, a i hvala vam na toj inicijativi. Dakle, na inicijativu za jamstvo za djecu. Ja ću raditi na tome zajedno sa povjerenikom Šmitom. To je važan instrument i mi ćemo voditi računa i o djeci u stanju siromaštva. Nije li strašno da dan danas svako četvrto dijete djete u Europi živi u siromaštvu? Dakle, moramo zbrinuti tu djecu i e, razraditi ovo javstvo za djecu, no ne mogu sada više govoriti o tome jer mi je isteklo vrijeme na raspolaganju. E, riječ ima gospođa Kumpula Natri iz kluba socijalista i demokrata. Hvala, gospođo Šujica, kandidatkinjo iz prekrasne Hrvatske. Već smo se osvrnuli na niz dobrih prijedloga u vezi sa konferencijom o budućnosti Europe i sa našim odborima. Podsjećam na to da demokracija ne znači samo glasovanje, nego i sudjelovanje u društvu. Svatko mora ima imati pravo i priliku sudjelovati u životu društva bez obzira na to odakle dolaze, kojeg su spola, u što vjeruju ili koga vole. Danas, nažalost, jedan od najvećih izazova je činjenica da se građani osjećaju zanemarenima i to postrekuje populističke pokrete koji koriste to, a na štetu manjina i prava žena. Ponekad se bojim da se vrijeme vraća unatrag u Europi jedan od ključnih elemenata u vašem portfelju jest osigurati se da oni koji se osjećaju zanemarenima budu ponovno uključeni u društvo i da se svatko osjeća sigurnim i prihvaćenim u Europi. Jedan članak iz ovog ugovora koji ste pokazali, članak drugi, kaže da se Unija zasniva na poštivanju ljudskog dostojanstva, demokracije i ljudskih prava, što uključuje i prava osoba koji su pripadnici manjina. Možete li dalje razraditi vaše razmišljanje o tome kako uključiti manjine bolje u društvo i u demokratski život? Hvala na pitanju. To je važno moj portfelj i naše političke smjernice i komisija se zalažu za uključivost. To je ključna riječ. To znači obuhvatiti sve. Kada sam govorila o nevladinim organizacijama, o građanima, mislila sam tu i na manjine. Dakle, manjine su bitne u svakom društvu. I ja uvijek mislim i na uključivanje manjina. Dakle, nećemo ih nikako zanemariti. Vi ste govorili o onima koji zaostaju, koji su zapostavljeni, ali kada ja čujem tu riječ, mislim na ljude koji su u ruralnim područjima ili u nekim dijelovima Unije, gdje mm, postoji veliki odljev mozgova a i tamo ostaju samo stariji ljudi, oni se osjećaju zapostavljenima, zanemarenima i ne žele više sudjelovati u životu društva. Dakle, demokracija istina nije isključivo glasovanje, nego i sudjelovanje u društvu i to je upravo ono što tražite od nas, odnosno uključivost. Dakle, ako sudjelujete, onda ste i uključeni. No, budite uvjereni da ćemo se brinuti za manjine bez obzira na njihovo etničko porijeklo, na njihova uvjerenja i tako dalje. Kao što ste rekli, članak drugi ovog ugovora sve govori i naravno moramo se držati toga, ali to je i moje osobno uvjerenje. Hvala. Inicijativa konferencije o budućnosti Europe kaže da europljani moraju biti uključeni i mora se čuti njihov glas. S time je u vezi konkretno pitanje namjeravate li pozvati i civilno društvo, nevladine organizacije i organizacije mladih i nadam se da nećete isključiti ljude koji rade za e, seksualne manjine ili za druge manjine ili za spolna i reproduktivna prava jer ja sam se upoznala sa vašim načinom glasovanja u proteklim godinama i sa vašom inicijativom o pravu na pobačaj i tako dalje. Tako da e, želim čuti još jednom od vas što ćete poduzeti kao povjerenica ako budete podvrđeni po ovim pitanjima. Evo, samo da se prvo osvrnem na svoje glasovanje i svoju inicijativu. Riječ je o samo jednom provedbenom izvješću nakon godine dana. I tu je uvijek postojao problem sa proračunskim sredstvima i zbog toga to nije bilo prihvaćeno i ja sam imala svoju alternativnu rezoluciju, ali to nema veze sa mojim stavom o manjinama ili e, sa bilo kojom zajednicom u društvu. Neko mi je rekao na e, pripremama za saslušanje nemoj obećavati previše, ali ja ću obećati da ću uključiti sve jer je to u skladu i sa mojim osobnim uvjerenjima. Dakle, budite sigurni u to. Sljedeći govornik je gospodin Daniel Freund iz Zelenih. Izvolite. Hvala. Hvala na tome što danas odgovarate na naša pitanja. Kada razmišljamo o budućnosti u Europi, mislim na Žana Monea i Altea Spinellija, na Ursulu Hirschmanu iz Vajsa i na ono što su oni mislili o budućnosti Europe. Mislim na Europsku Federativnu republiku, na istinski europske izbore, transnacionalne liste, vladavinu prava koja štiti građane i sve mogućnosti koje im se pružaju, dakle ista prava, bili to muškarci ili žene, homoseksualci ili heteroseksualci, mislim na transparentne institucije koje su oslobođene korupcije. Mislim da Ursula von der Leyen e, želi izgraditi e, budućnost na tim vrijednostima, no u proteklih nekoliko godina vi ste opetovano i glasalo e, protiv nekih od tih vrijednosti, protiv postupka sukladno člankom sedmom, protiv Mađarske, glasovali ste protiv transnacionalnih lista, protiv više transparentnosti u vijeću i protiv strožih pravila za lobiste, kako bih naveo samo neke primjere. Dakle, kako ćete uskladiti svoje prethodno glasovanje sa misijom koju vam je povjerila izabrana predsjednica i kako ćete izgraditi budućnost Europe na tim vrijednostima i kada biste danas mogli promijeniti svoj glas o nekim od tih pitanja, biste li to danas učinili? Hvala na ovom pitanju. Ja vjerujem u vladavinu prava. Evo, ako smijem e, objasniti samo jedan e, primjer, je to članak e, sedmi, je to najlakše objasniti. Naravno da vjerujem u vladavinu prava. Ali izvješće s Argentini pokrenuto je na zahtjev parlamenta. Govorimo o, o a kada govorimo o Poljskoj, to je bilo pokrenuto od strane komisije. Komisija mislim da mora biti neutralni arbitar i zbog toga je moje izaslanstvo glasovalo protiv, ako želite da to razjasnim. Ali Slažem se s time da je došlo do ozbiljnih povreda vladavine prava, a s time se slažemo. Ali to je sada pred sudom koliko znam i također koliko znam ta e, tema je blokirana na vijeću. Da, ja vjerujem u vladavinu prava, ali postoji razlika u življenju u zemlji koju najbolje, najbolje poznajem e, u svoje vrijeme, dakle u prošlosti, a e, i to u zemlji koja graniči s tom dotičnom zemljom. Nije bilo lako biti E, članica parlamenta i onda doći ovamo na saslušanje za povjerenicu. Dakle, ne brinite zbog mene. Komisija će raditi u duhu kolegijalnosti, glasovat ćemo jednoglasno i nemojte dovoditi u pitanje moj stav prema vladavini prava i transparentnosti. Evo, pod pitanje o ulozi koju ćete igrati u konferenciji o budućnosti Europe. U proteklih pet godina imali smo niz izvješća o tome u parlamentu, imali smo izvješće petorice predsjednika i vi ste sama govorili o nizu dijaloga s građanima koje je komisija već održala. Čini mi se da je 200 tisuća građana izravno sudjelovalo i svi šefovi država, kao što ste rekli, su iznijeli svoju viziju pred ovom domom Dakle, pitam se, s obzirom na izuzetne izazove s kojima se suočava Europa, klimatske promjene ili izbjegavanje poreza velikih korporacija ili suočavanje sa digitalizacijom ili obrana naše uloge u svijetu u ovom doboju Kine i SAD-a, dakle, smatrate li sada da je čast, da sada slušamo prvo građane dvije i pol godine ili da djelujemo, jer jeste vrijeme za djelovanje. Dakle, rekli ste da želite iskoristiti mogućnosti ugovora, sadašnjeg ugovora, ne odmah prijeći na izmjene i dopune. Dakle, možete li izdvojiti tri e, stvari iz ugovora što mogu pomoći Europi u svladavanju tih izazova? Dakle, vaše osobno mišljenje, što mislite da je najvažnije sada? Pa ako me izravno pitate, ja ću izravno i odgovoriti. Klimatske promjene su važno pitanje i portfelj gospodina Timmermansa je najvažniji portfelj u tom smislu. Tako gledam na budućnost Europe, ali naravno i digitalizacija je također vrlo bitna. Trebamo početi od toga. No, ne smatram da trebamo mijenjati ugovore kako bismo djelovali. U ovom trenutku možemo djelovati bez izmjena ugovora, no kao što sam rekla, ako proiziđe iz rasprave da je promjena potrebna, ja ću to podržati, odnosno bit ću spremna za to. Mm, ne želimo sada iznositi prijedloge izmjena ugovora. To ćemo učiniti ako građani to budu tražili. Naravno, vi ste predstavnici građana, vi ste glas građana, ali prvo čujemo što građani misle. Da, e, digitalizacija je doista bitna, a i tu možemo mnogo učiniti u ovom trenutku sa postojećom arhitekturom i sa postojećim ugovorom. Hvala. Sljedeće pitanje će postaviti Franz Jamais iz kluba zastupnika IDE. Hvala vam, gospođo kandidatkinjo. Večera smo razgovarali o demokraciji i demografiji. A što se može reći o funkcioniranju ove institucije e, koja ne omogućuje suverenim narodima da donose odluku o vlastitoj sudbini gdje se nameće briselska tehnokracija? I što je sa mjerama protiv Mađarske i Poljske kada su mađarski i poljski građani htjeli odbiti e, nametanje imigracije iz Europske unije, a koja je potpuno van kontrole u ovom trenutku. Dakle, prvo pitanje koje imam za vas je sljedeće. Demokracija ima smisla samo na razini naroda, dakle treba omogućiti narodima da odlučuju sami o svojoj sudbini. Drugo pitanje se tiče demografije i starenja na našem kontinentu. Zašto ne bismo imali stvarnu natalističku politiku koja se temelji na obrani obiteljskih vrijednosti umjesto da se zalažemo za imigracionističku politiku? Hvala, gospođo Žame. Na početku sam rekla da postoji uvijek e, sukob e, između izravne i reprezentativne demokracije. Vi ste rekli da želite da ljudi odlučuju. Da, ljudi već odlučuju. Oni izaberu svoje zastupnike i vi ste njihov glas. Dakle, oni mogu kroz vas postići da se, da se njihov glas čuje, ali to možda ponekad nije dovoljno i zato trebamo njih poslušati. Ne možemo to činiti samo jednom u pet godina ili jednom u četiri godine kada e, govorimo o nacionalnoj, odnosno lokalnoj ili regionalnoj razini. E, pitali ste me za starenje, demografiju, stopu nataliteta tu ne prepoznajem baš neke probleme, ali kada govorite o imigraciji, kada govorimo o tome, sve što je legalno je prihvatljivo. Da, mi prihvatljivo, e, prihvaćamo zakonito useljavanje. Znam da postoje neke zemlje koje nisu to dopustile i zemlja koju najbolje poznajem je okružena ogradom sve ostale susjedne zemlje ne propuštaju ljude bez obzira e, radi li se o legalnoj ili ilegalnoj imigraciji. Dakle, razumijem ono što želite reći, ali vidjet ćemo. Možemo o tome razgovarati i u okviru ove konferencije. To bi mogla biti jedna od tema. Izvolite. Pa ako mi dopustite, dakle razgovarali smo o ovoj velikoj raspravi, vi želite da građani budu u središtu te rasprave. Želim samo podsjetiti da kada su Irci glasovali ne, tražilo se da ponovno glasuju, kada su Švicarci glasovali imigracijama, mi smo im zavrnuli ruku. Kada neki odluče da ne žele biti u Europskoj uniji, pripremamo mjere odmazde. To je čudno percepiranje demokracije. Dakle, postavlja se pitanje u kojem trenutku e, ćemo početi poštivati mišljenje ljudi, e, njihovu slobodu, njihovo mišljenje i kada ćemo u instituciji početi poštivati demokraciju. You will understand that I cannot... Uh, uh, shvatit ćete me da se ne mogu sa svima danas složiti. S vama se u ovom slučaju ne mogu složiti. Oni eh, imaju vas, građani imaju vas, reagiraju kroz, kroz vas, vaši birači, ne samo vaši birači, već pola milijuna stanovnika Europske unije. Vi ste njihov predstavnik niste samo predstavnik vaše izborne jedinice. Mi ovdje predstavljamo sve ljude, bez obzira na to gdje smo izabrani. Dakle, vi predstavljate svakog europskog građanina koji je stariji od 18 godina ili 18, ovisi o izbornim zakonima. The next speaker is Helmut Sljedeće je gospodin Helmut eh, Kuking iz ECR-a. Hvala vam na iscrpnim izlaganjima. Vi radite i sa Eurostatom na istraživanjima demografske promjena. Potrebni su nam ti podaci kako bismo ocijenili demografske promjene promjene i doveli ih u svezu sa subsidijarnošću. Zar ne bismo sve te statistike e, trebali izraditi u odnosu na obitelji, skrb o djeci i tako dalje? Jer više podataka e, će pokazati da zapravo e, su europski građani prevareni u odnosu na te neke usluge na koje imaju pravo. Mladi ljudi si svjesno odlučuju protiv obitelji upravo iz tih razloga. Koja rješenja vi nudite kako biste riješili ta pitanja kako bi se se borili protiv siromaštva i osnažili obitelj. To nas zanima. sve što ću činiti po pitanju demografije temeljit će se na podacima Eurostata Prvo ću vidjeti koje podatke imamo na raspolaganju, ako neke podatke nemamo, pokušat ćemo ih uvesti, napravit ćemo mapiranje i vidjeti kako Europa izgleda. I temeljem tih podataka započet ćemo s našim radom. Ja imam dužnost eh, prema svom mandatnom pismu u prvih šest mjeseci izraditi mapiranje i vidjeti što se po tom pitanju može učiniti. To će biti moje prvo izvješće nakon šest mjeseci. Eurostat prema mojim kontaktima s njima imaju, oni imaju jako dobre podatke, a čak planiraju izmijeniti pristup oko toga kako e, prikupljaju podatke, tako da nova okvirna uredba o socijalnoj statistici zasigurno će omogućiti dodatnu elaboraciju tih podataka i te e, baze informacija. Toliko o podacima Eurostata. A kad je riječ o borbi protiv siromaštva, kao što sam već rekla, Starenje je važna tema, e, ravnoteža privatnog i poslovnog života je jako važna tema, a europski, u europskom semestru vidjet ćemo što možemo učiniti i na razini država članica. Ja ne mogu sve učiniti sa razine Europske unije jer e, je to u kompetenciji u nadležnosti država članica, a mi im naravno možemo pomagati, možemo im pokazati i kroz europski semestar što treba učiniti bilo kroz preporuke ili neke druge alate. E, Ispričavam se, za mene je to premalo što ste odgovorili. Ja mislim da e, e, Europa treba stvoriti okvirne uvjete i to je sigurno obveza. Konkretno, da li biste ste e, zagovarali povećanje djeca, doplatka za djecu i e, nekakvih nadoknade troškova za djecu i da li ćete na taj način izravno rješavati probleme sa demografijom, da li ćete stvarati okvirne uvjete za ljude, sami ste rekli 25% djece živi u siromaštvu da li će se zalagati za obrazovne inovacije i tako dalje. Za taj e, rad potrebni su objektivni instrumenti, tu čak i Eurostat nudi premalo. Koje neutralne e, objektivne izvore ćete koristiti pored Eurostata? mi ne vjerujemo da je Eurostat dovoljan kako bi vam osigurao dovoljne informacije. Stoga vrlo konkretno koje druge izvore, objektivne izvore osim Eurostata ćete koristiti? Uh, kao prvo imamo europski socijalni stup. Europski socijalni stup je jako važan i kao što sam vam već rekla ono što je u nadležnosti država članica je u nadležnosti država članica, no mi moramo uspostaviti minimalne standarde i to je ono što i radimo. Znači, socijalni stup e, sa tih 20 e, različitih aktivnosti može e, pomoći. Tu imamo ravnotežu između poslovnog i privatnog života, imamo doživotnu skrb, cjeloživotnu skrb, e, cjeloživotno učenje. Dakle, to su sve instrumenti, alati koje ćemo koristiti kroz Europski socijalni stup koji smo donijeli ovdje u parlamentu 2017. godine. Hvala. Sljedeća je e, gospođa Gal iz EPP-a. Gospođo e, E, kandidatkinje za potpredsjednice, spomenuli ste jako važne teme. Demografske izazove trebamo rješavati. Znamo da ste u Hrvatskoj sudjelovali u monitoringu i provedbi nacionalnih politika vezanih u zaštitu obitelji. Smatrate li da razvoj obiteljskih politika bi moglo biti izazov za demografski izazov s kojim je Europa suočena u ovom trenutku? Kinga, thank you for this question. Uh, As hvala vam na ovom pitanju. Znamo da radna snaga u Europi se smanjuje. E, već sam rekla nešto na tu temu. Ako bi stvari ostale ta, na tome, e, projicira se da će 2070 radne snage biti 10% manje nego što je sada, ako sve ostane kako je što se trendova tiče. Znači omjer e, osoba e, u radnoj dobi i osoba koje su u mirovinama će, e, taj omjer će se pogoršati i sigurna sam da će politike koje podržavaju obitelji imati svoj prostor u, u tome i odigraće ulogu u tom kontekstu. E, kad govorim o e, ravnoteži između privatnog i poslovnog života, to znači upravo i te e, politike koje podržavaju obitelj. Moramo pronaći načine boljih radnih radnog vremena, bolje infrastrukture za majke, za roditelje moramo omogućiti ženama da rade više kroz, upravo kroz tu infrastrukturu, kroz vrtiće i tako dalje. To je zatvoreni krug. Zašto netko ne bi e, se e, i skrbio o obitelji a, e, i imao i uživao te politike koje podržavaju obitelj? To jest jedna od ključnih ciljeva i stupova Europskog socijalnog stupa. želite potaknuti e, prakse koje su usredotočene prema djeci na razini Europske unije. Što ćete učiniti? Zaboravila sam reći da imamo Europski socijalni fond i financiranje i u tom dijelu 2,2 milijuna eura potrošeno je upravo na te e, politike za skrb i ostale vrste obiteljskih politika. E, naravno, ja se zalažem za to da žene budu prisutne na tržištu rada, a upravo e, kroz to da im se omogući infrastruktura za djecu. Oradora je la señora Maite Paga Zaurtundua, Renew Europe. Sljedeća je gospođa Turua iz Renew Europe. Demokracija se temelji e, na opipljivim e, tekovinama vladavina prava, podjela vlasti, načelo pluralizma, sve su to stupovi koji nas štite od autoritarnih država i zato je Europska unija ima članak drugi i članak sedmi jer ako postoji jasan rizik da neka država postaje neliberalna mi moramo djelovati kako bismo se zaštitili. Zato imamo članak sedmi. Članak sedmi brani vladavinu prava i demokraciju kada je ona ugrožena. U Mađarskoj, nažalost, postoji rizik rizik da to postoje neliberalna država e, i to je realitet. E, što možete reći na tu temu? E, Hvala na pitanju. Ovo je vrlo važno pitanje. O tome moramo raspravljati, ali nećemo sada raspravljati o ugovorima koji su ukorijenjeni u ugovoru, njih se naprosto moramo držati. Naravno da je vladavina prava meni izuzetno važna i kao što sam i rekla u jednoj od tih zemalja, neću ih sada spominjati, došlo je do ozbiljnih povreda vladavine prava i e, moje zabrinutosti iste su kao i vaše. Ja dijelim sve što i vas brine, a moramo o tome razgovarati. To je zapelo negdje na vijeću. E, idemo vidjeti što će vijeće reći na tu temu i zato je e, vrijeme da razgovaramo o glasovanju kvalificiranom većinom. Dodatno pitanje. Dodatno pitanje vezano je uz demografiju. E, ja imam e, obveze prema e, loše naseljenim dijelovima Europe i Španjolske. Imamo područja gdje imamo samo 38 stanovnika u zimi. Mnogo stanovnika živi u ruralnim područjima, e, u lošim uvjetima što, što je sa tim loše naseljenim područjima? Oni kažu da njima treba internet, da im trebaju živjeti u 21. stoljeću jer ako ne bude im to osigurano onda neće ih biti ni 38, bit će ih nula u buduće. Za to nam ne trebaju podaci. E, u, u ruralnim područjima trebaju im isti alati koji trebaju i nama u razvijenim područjima. Svjesna sam da postoje regije koje nemaju internet. Sjećam se jednog izvješća o stanju Unije e, gospodina Junkera koji je rekao svako selo će imati Wi-Fi. Možda se i vi sjećate tog govora. Mislim da bi to trebao biti naš cilj. To možda nije lako u ovom trenutku, ali imamo taj koncept Wi-Fi za sve. Mislim da stvari se poboljšavaju. znam, jasno mi je da i dalje postoje regije, a bez te infrastrukture ljudi će otići iz regije, a to je sasvim jasno i trebamo E, zato sam rekla, nećemo mi ići samo u glavne gradove, ići ćemo u ruralna područja razgovarati s njima. Potrebno je uspostaviti infrastrukturu i zato sam se rekla, govorila sam o tome, zatvaraju se škole, zatvaraju se pošte, e, autobusi ne voze. Znači, trebamo uspostaviti infrastrukturu. Nakon što uspostavimo infrastrukturu, problem je ako nema ranih mjesta. Znači, i to treba odraditi. U Hrvatskoj postoji jedan grad Vukovar koji je potpunosti ponovno izgrađen nakon rata. Sve kuće su izgrađene, imamo i Wi-Fi i sve. Međutim, problem je s radnim mjestima za te ljude. To je vrlo, vrlo složeni problem. Dakle, <clears throat> povjerenik za koheziju imat će tu vrlo važnu zadaću i morat ćemo e, surađivati. Ja neću ništa moći odraditi sama, sve to, sve te probleme morat ćemo rješavati u suradnji. Ja problem razumijem jer kao što ste spomenuli ove španjske regije, takvih regija ima mnogo u cijeloj Europi, ali zadaća iz mog mandatnog pisma je upravo zato da izradim to mapiranje u prvih šest mjeseci, e, zato sam to spomenula, ali s radom ćemo započeti odmah. Gospodin Martin Sonneborn iz e, neovisnih zastupnika. E, srčno dobrodošli kao kandidatkinja za potpredsjednicu Europske komisije usprkos e, intenzivnim naporima Europska unija u proteklih 20 godina nije uspjelo e, smanjiti siromaštvo e, djece e, sa 25%. 100 milijuna, navodno, stotine milijuna građana živi u siromaštvu Mislite da im možete dati neku nadu? Prije 20 e, godina bili ste učiteljica sa samo 60 e, kvadratnih metara stana, a kada ste prešli u politiku, danas vaša imovina iznosi više od 5 milijuna eura. Vila, dvije kuće, e, kuća na ladanju, jahta od 2 metra i nekoliko automobila. Da li biste vi podijelili s nama recept za to? Naš eh, posao nije razgovarati o ovome. Imamo eh, odbor Juri, nema sukoba interesa eh, pitanja. Molim vas samo o sadržaju. Svatko je slobodan, trebamo znati, ali ovo nije pitanje o sadržaju saslušanja. answer. I, e, Nemam problema odgovoriti na to pitanje, mi smo otvoreni. Koja je bila zadnja rečenica? Pitao sam da, da li ćete nam podijeliti svoj patent, recept, kako se to postiže. Danke schön, Mr. Sonnenborn. Danke. Hvala gospodine Zonbor na ovom pitanju. Sad ću se prevaciti na engleski. Kao prvo, vi ne spominjete činjenice. Ovo nisu činjenice. Vi ste čitali neke članke koji naprosto nisu istiniti. Ja ću dati sve od sebe da E, ovaj portfelj bude jedna priča o uspjehu, kao što sam uvodno rekla, ali ako govorite o meni e, prije 20 godina, to nije istina. Neću sada ulaziti u detalje jer nije e, na to, to ni ispoštovanja e, prema ovom domu ja ne bih govorila o tome. Živjela sam ovdje ili ondje. Prije 20 godina živjela sam u svojoj obutijskoj kući u Dubrovniku ko, sa svojim suprugom koji je bio kapetan e, broda, e, plovio je na različitim brodovima, teretnim i drugim i nedavno i kruzerima i zarađivao pristojnu plaću. Evo, ako želite znati. Moja financijska deklaracija e, je uvijek bila transparentna i u skladu sa institucionalnim pravilima E, bez obzira kao gradonačelnica Dubrovnika ili kao zastupnica u Hrvatskom parlamentu ili zastupnica u Europskom parlamentu. E, moje e, iskaz financijske situacije uvijek bio jasan, transparentan E, sve je zakonito, sve je u skladu sa pravilima i e, sa žrtvama koje je naša obitelj podnijela. Vi teško da možete zamisliti šta znači biti e, kapetan broda i ploviti u cijelom svijetu na tim brodovima. No, evo, ne trebam ja ovdje ničije emocije, ali evo, sve je korektno, istinito, sve je sukladno zakonu. Ja ću dati sve od sebe da ispunim svoje zadaće iz mandatnog pisma i da pomognem e, europskim građanima i onima koji imaju potrebe, koji su u siromaštvu zažive žive pristojan život. I mislim da će petogodišnje razdoblje biti dovoljno da im pomognem. Izvolite vas ein Imam dopadno, eh, dopunsko pitanje, jeste li imali Renault 4 ili Renault 9? You know what? E, znate što? To je bio brod. And now Monsieur Rafael A sada riječ ima kolega Glucksman iz kluba zastupnika SID. Hvala. Dobro večer, gospođo. Vaša je prednost što ste bili zastupnica u Europskom parlamentu i kao i moj kolega. Ja sam se također bavio vašim e, prošlim aktivnostima u ovom parlamentu. Vi ste se usprotivili izvješću s Argentini koje je otvorilo postupak temeljem članka 7. protiv Mađarske i to će postaviti brojna pitanja vezano uz demokratizaciju institucija Europske unije e, što je u vašem e, djelokrugu rada. Vi sada govorite o Europskoj komisiji kao o neutralnom arbitru. Može li doista ona biti biti neutralna kada je riječ o osnovnim načelima Europske unije i što nam možete obećati? Jer ipak se radi o tome da ovdje treba definirati konkretne aktivnosti. Što nam možete obočati o vašoj sposobnosti da e, radite temeljem članka 7. na efikasan način? Jer naša načela se ovdje više ne mogu kršiti i kada komisija nešto predloži nakon toga moraju slijediti činjenice i kako ćete vi tu djelovati, a očito da niste u velikoj mjeri promijenili mišljenje kada je riječ o aktivaciji članka 7. i izvješću s Argentini. Možda niste dobro razumjeli ono što sam rekla. Rekla sam da vjerujem u vladavinu prava i rekla sam da vjerujem u ulogu komisije kao neutralnog arbitra. Dakle, ako potvrdite moje imenovanje za potpredsjednicu komisije. Ja ću u svakom slučaju e, primjenjivati sve odluke koje budu donesene na kolegiju povjerenike. Ne morate uopće sumnjati u moja uvjerenja, način na koji sam glasovala. Članak 7. je važan, ali vidjet ćemo što će na to reći Vijeće i Sud Europske unije u ovom trenutku. Kada se to e, nađe na dnevnom redu komisije, vjerujte mi da ću ja biti potpuno na liniji ostatka komisije. Hvala. E, ja bih htio također postaviti dopunsko pitanje, e, nastavno na pitanje kolege Durana, vezano uz ovu teoriju zamjene. Možete li doista osuditi političke lidere, posebno mađarsku vladu i predsjednika i naime šefa države kada govori o zamjeni europskog stanovništva migrantima. Drugo pitanje, to je također na neki način e, dopunsko pitanje, e, koje je vaše mišljenje o pravu na pobačaj i što mislite o planiranju obitelji? Hvala na ovom dopunskom pitanju. Pa ja ne želim nikoga osuđivati i ja neću biti u poziciji da bilo koga osuđujem, ali ja ću u svakom slučaju raditi sukladno političkim smjernicama i e, sukladno odlukama i u duhu s odlukama komisije. Tu nema sumnje. Što se tiče migracija, ja sam uvijek za zakonite migracije, međutim nezakonite, neregularne migracije nisu prihvatljive, da kako moramo raditi na pravima azila i tako dalje. Nemam sad dovoljno vremena za to. E, što se tiče pobačaja, mislim da nečija osobna uvjerenja nisu relevantna za obnašanje funkcije Međutim, reći ću vam sljedeće, pobačaj je u nadležnosti svake pojedine države članice. To nije u nadležnosti nas u EU. Tako da moja privatna uvjerenja nisu važna niti su relevantna za ovaj posao. U mojoj državi članici, ako vas to zanima, pobačaj je zakonit. Ako vas e, zanima i ovo, ja sam bila eh, jedna od glavnih zagovaratelja u mojoj zemlji za ratifikaciju Istanbulske konvencije. Iz tog razloga sam izgubila neke konzervativne glasove birača, međutim odlučila sam se to riskirati jer sam od uvijek bila protiv nasilja nad ženama i htjela sam eh, se zalagati za Istanbulsku konvenciju u svojoj zemlji. Također sam se glasovala za ratifikaciju i ovdje u parlamentu i nemate nikakvog razloga da sumnjate u moje buduće djelovanje. sada riječ ima Aleksandar Aleksandrov Jordanov iz EPP-a. Hvala. Hvala gospodine predsjedatelju. Gospođa Šujica, ja bih e, vam postavio pitanje o budućnosti Europe. Kolega Korbet je rekao nešto slično. Neki čelnici država opravdavaju manjak uspjeha odlukama koje se donose u Briselu. Moje pitanje je sljedeće. Kako namjeravate prevladati taj problem, odnosno premostiti taj problem. Dakle, to e, prebacivanje krivice na Brisel, to prozivanje Brisela. Možemo li poduzeti mjere kako bismo spriječili političare iz nacionalnih država da za sve optužuju Brisel i da na taj način dobivaju političke poene e, preko leđa Brisela? Evo, to bi bilo moje pitanje. Hvala vam, gospodine Jordanov, na postavljenom pitanju. Ako se dobro sjećam, održan je jedan neformalni sastanak u Sibiju u svibnju ove godine na kojem su sudjelovali europski čelnici i tu se razgovaralo o tome kako se lideri ponašaju kod kuće, kako se ponašaju kada su u Briselu. Ja sam protiv onih koji optužuju Brisel zbog eh, toga što oni nešto nisu u stanju učiniti ili zbog svojih pogrešaka i to čine kada dođu kod kuće, a kad dođu u Brisel traže financijska sredstva. Dakle, financijska sredstva su u redu, ali provođenje europskih politika nije u redu. Ja sam protiv toga, ja sam um, doista predjeljena europljanka i ne mogu prihvatiti takvo ponašanje. O tome je organizirana široka rasprava u javnosti Mislim da svi političari moraju biti vrlo otvoreni, transparentni i reći građanima uh, u čemu se sastoje evropske politike. To je moj stav. Dobro, hvala na odgovoru. Još jedan put. Ja bih uh, htio ovdje izraziti svoje mišljenje to zapravo nije pitanje. Kako će budućnost imati naša Unija kada građani preuzmu dio odgovornosti i kada prestanu birati populiste kao lidere? Ja mislim da se to neće dogoditi, a naime ako se to ne dogodi, onda ćemo postati kao Velika Britanija i njihovi lideri. Pa dopustite mi da nešto kažem na hrvatskom, s obzirom da me još niste čuli kako govorim hrvatski, a budući da govorimo o različitosti, pokušat ću odgovoriti na ovo pitanje na hrvatskom. To je 24. službeni jezik Europske unije. Razumijete, this is because there, are no who are going to ask me Nema eh, nikoga iz Hrvatske tko će mi postaviti pitanje, pa bih htjela nešto reći na hrvatskom. E, hvala vam lijepa na ovom pitanju. Razumijem potpuno o čemu govorite i slažem se da bi takva politika nas mogla dovesti do toga da se dogodi scenarij koji se dogodio u velikoj ili koji se događa u Velikoj Britaniji. Ja se nadam još uvijek da možda se nešto tamo drugačije dogodi, da, ali u svakom slučaju e, e, populističke izjave i način na koji se E, pokušava odvarati biračima da bi se steklo neke male političke poene ne ide u prilog našoj e, Uniji, našoj politici koju smatram da svi ovdje koji sjedimo u ovom domu zagovaramo. Hvala vam lijepa. Hvala. Sada riječ ima Eugenija Palop iz kluba GUE iz odbora FAM. Izvolite. Yes, senjora Suica. En Europa hay mujeres a las que les gusta. Hvala vam. Gospođa Šujica, u Europi postoji mnogo žena koje bi htjele imati djecu, ali to ne mogu, suočavaju se sa e, materijalnim poteškoćama i postoje i također reproduktivni problemi. Naime, neke žene ni ne žele imati djecu, ali ih moraju imati zato što nemaju pristup kontracepcijskim sredstvima ili ne mogu obaviti pobačaj, žene e, trebaju imati pravo da odluče hoće li biti majke ili ne. To je ključno u svakoj e, demografskoj politici. Dakle, e, kako će se ključne službe baviti pitanjima ovih žena? Dakle, žena koje imaju problema sa začećem i one žene koje su prisiljene imati djecu, a ne žele ih. Zatim, što se tiče genitalne kiruških zahvata kod male djece, dakle koji nisu potrebni, kako ćete zaštititi tu djecu? Hvala vam kao prvo. Želim reći da to nije u mom djelokrugu rada, e, zato je zadužena povjerenica za zdravlje i povjerenica za ravnopravnost. Ja ću surađivati vrlo tjesno sa njih e, dvije i pokušat ćemo pronaći najbolje rješenje. Mi moramo zaštititi svakog pojedinačno, dakle ne smije postojati diskriminacija, moramo zaštititi svakog pojedinog građana Europske unije i bilo da je riječ o zdravstvenoj skrbi ili o ovom problemu genitalnog sakačenja žena. E, dakle, mi ćemo zajedno raditi na iznalaženju rješenja za sva ta pitanja i vjerujem da ćemo pronaći neke odgovore, ali ne mogu vam sad reći ništa konkretnije u vezi s vašim pitanjem jer nismo još počeli suradnju. Imate još jedno pitanje? Hvala. Hvala. Ovo je pitanje vezano uz demografiju, dakle demografski trendovi su izazvali određene bojazni, neki se pribojavaju da e, stope nataliteta ispod stope zamjene mogu dovesti do toga da ćemo imati starije stanovništvo i niže radne standarde. Jedno od rješenja ultrakonzervativnih snaga ekstremne desnice jest da se poveća stopa nataliteta europljana ali s fokusom na tradicionalnu obitelj. Tu se često bilježe neke homofobne i ksenofobne pojave koje nisu u skladu sa vrijednostima i ugovorima Europske unije. Kako vi gledate na to? Da li podržavate desničarske politike koje smo nedavno mogli čuti? question. Uh, Hvala vam na ovom dopunskom pitanju. Prije svega, ja ne želim ovdje iskazivati nikakve, nikakva politička opredjeljenja, neću reći da li podržavam ove ili one. Ja to, na to gledam na drugi način. Mislim da obitelj, da bi trebala biti, da se mora definirati mnogo šire, tako da ja ne gledam na obitelj samo kao na tradicionalnu obitelj, nemam ništa protiv tradicionalne obitelji, ali to nije za mene jedini model obitelji. Ali kao što sam rekla, inače to je u nadležnosti država članica, ali i u nas. Nemam ništa protiv da se obitelj definira na mnogo progresivniji i liberalniji način. To mi ne predstavlja problem, tako da možemo tu surađivati. Ja sam se doista bavila tim pitanjima. E, trenutno sam i potpredsjednica e, ženskog e, dijela, odnosno ženske frakcije PPA, tako da su, ali ne znam hoću li nastaviti obnašati tu dužnost. Hvala riječima gospodin Benifej iz e, Kluba socijalista i demokrata. Hvala gospodine predsjedniče, dobra večer gospođo Šujica. Moje pitanje tiče se potrebe jačanja socijalne dimenzije europskog djelovanja. Hoćete li u raspravu o budućnosti Europe u konferenciju uključiti i raspravu o tome kako razraditi nova socijalna prava, čime ćemo prevladati ovaj sustav samo koordiniranja nacionalnih politika u tom području? Treba dakle e, europski stup socijalnih prava podići na razinu prave socijalne povelje koja će biti obvezujuća u Europskoj uniji. Hoćete li podržati taj cilj i kako gledate na vezu između socijalnog stupa i demografije što je u vašem portfelju? Kako gledate na demografske izazove. Također među načelima socijalnog stupa imamo pomoć djeci, vi ste već spomenuli jamstvo za djecu, dakle treba nam novi zakonski instrumenti i također trebamo raspolagati sa barem 6 milijardi eura svježih sredstava. Hoćete li podržati ovakve minimalna prikladna sredstva? Hvala. Mr. Hvala vam na ovom pitanju. Pitali ste me što je sa obvezujućim instrumentima, ali mislim da je Europski socijalni stup obvezujući, samo što nije proveden, tako da ga moramo provesti i ja ću se također baviti između ostalog i provedbom e, Europskog socijalnog stupa, dakle tako ja shvaćam svoje zadaće koje su mi povjerene. Što se tiče garancije za djecu, e, Europski socijalni fond plus e, u iznosu od 5,9 milijardi eura, dakle to je ono što je Europski parlament zatražio, dakle zatražio da se ta svota ubaci u sljedeći višegodišnji financijski okvir upravo za potrebe zaštite djece i za ovu garanciju za djecu, tako da ću ja biti za to. Ja ću čak i tražiti više sredstava, bude li to moguće, no vidjet ćemo što e, povjerenik Han misli o tome. U svakom slučaju, to je bila jedna od odluka ovoga parlamenta, ne trebate brinuti, ja ću uvijek e, voditi računa o odlukama parlamenta, svi u vas budući da sam još ovdje. Hvala. Gospodine Bojnifej, želite li još to dodati? Da, hvala. Hvala na ovom odgovoru. Naravno da to znam jer sam jedan od izvjestitelja u Sjeni za Europski socijalni fond. Tako da mi je drago što ste istaknuli upravo to o sredstvima. Vi ćete imati jedan vrlo širok portfelj, bavit ćete se europskim građanstvom, jačanjem naše demokracije i po pitanju prava izražene su i neke dvojbe na ovom saslušanju u vezi sa vašim stavom, tako da želim od vas čuti još neka dodatna pojašnjenja na području ravnopravnosti spolova hoćete li se posebno posvetiti razlici u plaćama između muškaraca i žena i na koji način? Slažete li se da ravnoteža između poslovnog i privatnog života nadilazi čisto obiteljsku dimenziju? Također, hoćete li se zalagati za prava i osoba, naročito s obzirom na njihovu diskriminaciju u društvu i na radnom mjestu? Hvala. Hvala na ovom potpitanju. Tijekom svog rada u ovom parlamentu bila sam potpredsjednica odbora AFET i bila sam e, u odboru mvi i FAM i bila sam zadužena u ime odbora AFET za uvrštavanje i ravnopravnosti spolova u sve politike. Tako da sam se bavila time, a iz političkih e, smjernica vidite da i ova komisija nastoji ti uvrstiti pitanje rodne ravnopravnosti u sve politike. Ja ću se uvijek zalagati za to. Kada govorimo o razlici o, u plaćama, 15% žena sa sveučilišnim diplomama postoji više nego muškaraca, ali ih ima daleko manje na tržištu rada. Dakle, tu postoji neki nesrazmjer i to trebamo riješiti svakako. I kada govorimo dalje o tome, o razlici u plaćama, postoji još velika razlika između žena i muškaraca, tako da ću ja svakako voditi računa o tome i to je jedna od mojih zadaća ali opet e, u suradnji sa povjerenikom za e, ravnopravnost i sa drugim e, potpredsjednicima i povjerenicima koji budu zaduženi za to. Europski semestar je važan instrument, to možda ne znaju svi, ali putem europskog semestra možemo nekako provjeravati što se događa svakih šest mjeseci. Kada govorimo o LGBTI osobama, nema razloga za diskriminiranje ikoga. Nediskriminacija je za mene jedno od e, glavnih pravila, tako da e, ću se svakako za to zalagati. Hvala. Gospođa Aliče Kumke iz kluba Zelenih članica odbora FAM. Hvala, ja ću govoriti i švedski. U ugovorima, kao što znamo, stoji da su zemlje članice obilježene raznolikošću, nediskriminacijom, dolerastijom, pravdom i naravno ravnopravnošću između muškaraca i žena. Kao članica Europskog parlamenta vi ste radili i glasovali protiv prava žena, protiv toga da se zaštite njihova seksualna i reproduktivna prava. To ste učinili bez obzira na to koga sada za to okrivljavali. E, demografske izazove sa pravom žena da odlučuju o svojem tijelu je kamen temeljac globalnog djelovanja u demokracijama. Slobodni pristup pobačaju je pravo je ljudsko pravo, to nije pitanje demografije. Možete li vi obećati da ćete se zalagati za i promicati pravo žena da odlučuju o vlastitom tijelu i o vlastitoj seksualnosti? Hvala. Thank you, eh, Madam Hvala gospođu Kunke na vašem pitanju. Znam da ste bili ministrica u Švedskoj koja je se bavila tim pitanjima. Da razjasnim način na koji sam glasovala, jer stalno se večeras spominje to da sam bila protiv prava žena. Evo, i ako se smijem pozvati na izvješća Zuber i Estrelja, dakle, Mm, to je bila moja prva godina u Europskom parlamentu, dakle 2013. ili 2014. ne sjećam se dobro, ali to je bio moj prvi mandat koji je trajao samo godinu dana jer smo ušli u Europsku uniju 2013. godine. Da, ja sam bila protiv, ali ne zato što se protivim pravima žena i ravnopravnosti spolova, nego u tim izvješćima je uvijek bilo sadržano nešto što nije imalo nikakve veze sa pravima žena i ravnopravnošću spolova. Ako se sjećate, oba izvješća i Estrela i Zuber nisu usvojena na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta jer se u njima zahtijevalo dodatna proračunska sredstva, a to je još bilo u doba krize, tako da nije u parlamentu došlo do konsenzusa o tome da se podrže ta izvješća. I to je bio jedan od razloga zašto sam glasovala protiv toga. I za jedno od tih izvješća, ne znam je li to bilo izvješće Zuber ili Esrela, moj klub je izradio alternativnu rezoluciju. Dakle, rekla sam to na početku. Bolje je dolaziti iz regionalnog ili nacionalnog parlamenta nego iz Europskog parlamenta i zato nastojim e, izbjeći političke odgovore jer želim biti nepristrana u komisiji i stoga želim e, razjasniti zašto sam glasovala kako sam glasovala. Hvala, gospođo Šujica. Shvaćam što govorite i vidim da dajete prednost drugim pitanjima nad seksualnim i reproduktivnim zdravljem žena. Dakle, zato vas još jednom pitam, hoćete li u skladu s ugovorima zalagati se za i promicati prava sviju? Hoćete li promicati i prava osoba LGBTI i hoćete li promicati i braniti prava manjina poput izbjeglica, hoćete li braniti židove i muslimane i njihova prava, hoćete li braniti pravo žena da odlučuju o vlastitom tijelu i o svojoj seksualnosti. Hvala na ovom dodatnom pitanju. Ja ću promicati ljudsko dostojanstvo, slobodu, demokraciju, jednakost, vladavinu prava, poštivanje ljudskih prava, što uključuje i prava pripadnika manjina. To su vrijednosti koje su zajedničke zemljama članicama u društvima u kojima pluralizam, nediskriminacija, toleracija i i jednakost e, između muškaraca i žena prevladavaju. Dakle, držat ću se članka drugoga ugovora i uvijek ću to imati uz sebe. Tako da nemojte se brinuti da ću ja popustiti u tom pristupu i time ću se uvijek ravnati u svojem radu u kolegiju. Hvala. Riječ ima gospođa Jana Tom, iz kluba Renew Europe, članica odbora EMPL. Hvala. Hvala na vašim odgovorima. Znam da to nije u vašem portfelju, ali još uvijek, iskreno rečeno, nije mi jasno kako će to izgledati. Vi ste više puta spomenuli stup socijalnih prava kao univerzalan lad za rješavanje svakojakih problema, ali isto ste rekli da je to u rukama zemalja članica zbog načela subsidijarnosti, što je istina. U odgovoru na jedno od pitanja ste rekli da e, su također zemlje članice upućene na preporuke po zemljama. No, ovdje imamo samo tri člana odbora EMPL i ne znam sada, možda su i drugi tu, ali ja znam samo trojicu i od 2013. do 2018. godine Došlo je do e, značajnog smanjenja preporuka e, u preporukama po zemljama, odnosno njihove provedbe da 72% na 19%. Dakle, u prethodnim godinama imali smo barem neki napredak e, u 39% preporuka. Dakle, kako mislite potaknuti zemlje članice na provedbu tih preporuka i ako govorimo o Mm, dobrom napretku, smatrate li da je 18% dovoljno? Razumijem vaše pitanje. Da, to jest problem, jer zemlje članice ne slušaju preporuka. Ako je tome tako, čemu služi europski semestar? Kao što ste rekli, to ne ulazi u moj portfelj, ali to je još jedna od mojih zadaća jer ćemo u kolegiju raditi zajedno i sigurna sam da moramo osnažiti komisiju u odnosu na zemlje članice kako bi se one pridržavale preporuka. Sigurno sam da ćemo morati raditi na tome i da ćemo morati zemlje članice pozvati na to da poštuju preporuke jer inače nećemo trebati više europski semestar, ali mislim da je to više pitanje za izabranu predsjednicu ili za gospodina Dombrovskisa koji je sada zadužen za ovo područje. Ali ja razumijem vaše pitanje i ja ću učiniti sve što je u mojoj moći kako bih pomogla. To je važno jer to je vjerojatno jedino sredstvo putem kojega Europska unija može intervenirati i naterati zemlje članice da poslušaju preporuke ne samo u ovom području, nego i u nizu područja kao što dobro znamo, jer inače se moramo obratiti sudu, a kada jednom to učinimo, dakle, kao što znate, to dugo traje, to su dugotrajni postupci, a to nije u interesu niti jedne zemlje članice, ni zemalja članica, ni Europske komisije. Izvolite. Hvala. Ja sam bivša novinarka i vjerujem u citate prije nekoliko minuta rekli se kolegi Benefeju da je Europski stup socijalnih prava obvezujući za zemlje članice, a sada kažete suprotno, no moje pitanje se ne odnosi na to. Jesam li dobro čula da ste rekli da je pobađaj u nadležnosti zemalja članica? Znači li to da ćete kao članica Europske komisije tolerirati zemlje članice koje će možda zabraniti pobačaj. Nisam to rekla. Rekla sam, odnosno htjela sam objasniti kakva je situacija u vezi s pobačajem. Kao što sam rekla, pitanje pobačaja je u nadležnosti zemalja članica. U mojoj zemlji je on legalan, u nekim drugim zemljama on nije legalan, ali u duhu kolegijalnosti i u duhu nove komisije ja ću djelovati u skladu sa potezima koji budu vukli drugi povjerenici. Kada je riječ o europskom eh, socijalnom stupu, znam koje je njegovo značenje, ali za mene ta riječ obvezujuće je bila pod navodnicima. Ja sam htjela reći da bi bilo lijepo kada bi se zemlje članice držale stupa e, socijalnih prava, e, jer bi to koristilo i njima. Ispričavam se što ste me možda krivo shvatili, nisam htjela e, reći o što ste vi naveli. Riječ ima gospodin Gonzales Pons iz Kluba Europskih pučana. Hvala, gospođo Šujica. Ja sam e, član e, odbora Juri i želim e, reći kolegama da je vaš predmet prošao bez rasprave. Kada je odbor Juri izvojio one povjerenike koji su bili u eventualnom sukobu interesa, pa vas smo brzo obradili zajedno sa ostalim povjerenicima u čijem slučaju nije bilo sukoba interesa. Vidio sam vaš životopis i znam da imate određeno iskustva. Osim toga ja sam radio s vama i glasovao sam s vama. Gospođa Šudica nije glasovala jedina nego prema napucima Pučana. I ako je optužujete za e, način na koji je glasovala prije, onda optužujete cijeli naš klub jer ona ovdje glasovala u skladu sa Pučanima. I mislim da to nije tako sa svima ostalima u parlamentu. Ja ne vjerujem u jedan e, parlament koji cenzurira zastupnika u parlamentu koji su glasovali na određeni način jer postoji sloboda glasovanja. Dakle, gospođa kandidatkinja za povjerenicu je glasovala na određeni način kao i klub koji ima većinu u ovom parlamentu. Ako ne prihvaćamo povjerenicu zato što je glasovala na određeni način u prošlosti, onda više nećemo moći imati povjerenike iz redova pučana koji je glavni klub u parlamentu. Vi ste objasnili kretanje demokracije i vi ste također rekli nešto o tome što ćete učiniti u budućim kontaktima s parlamentom i to ste učinili sada zato jer se kandidatkinja za povjerenicu i e, što mislite o tome? Hvala, gospodine Gonzales Pons. Pa to je upravo ono što sam eh, sad htjela reći. da nisam bila članica Europskog parlamenta, bilo bi mi teško nositi se sa svime ovime, eh, sa ovim portfeljem, da nisam eh, pratila naš prethodni rad ovdje u parlamentu. Sad uviđam e, da e, je biti članicom parlamenta također jedan <laughs> nedostatak. Hvala na vašoj potpori, ponekad smo imali slobodno glasovanje, tako da sam samostalno odlučivala, ponekad sam se držala linije kluba. No kada je riječ o pravu inicijativu, dakle, ne odbor EMPL, ni odbor FAM, nego odbor AFKO. Dakle, vi ste se bavili pitanjem prava na inicijativu niz godina i to je ugrađeno u sva vaša izvješća, to sam vidjela. Ali još uvijek imamo određeno pravo na inicijativu sukladno Lisabonskom ugovoru koji je još uvijek na snazi. No, u našim političkim smjernicima novo izabrane predsjednice, iako je na ona na to spremna, ja ću isto to biti spremna učiniti, izmijeniti ugovor e, i predvidjeti pravu inicijativu, ali ja ne mogu to večeras obećati, no neću biti protiv toga. Ja dolazim iz parlamenta, želim dati više ovlasti parlamentu i znam da je to važno za sve vas i sve nas. Dakle, ja ću doći pred vas, razgovarat ćemo o tome i vidjet ćemo kako će sve teći gospodine González Pons. Evo, samo da spomenem jedno izvješće, izvješće González Pons, o špicen kandidatima. Spominjem to kao izvjestitelj, ali i kao član EPP-a. Hoćemo li govoriti o sustavu špicen kandidata? Možete li nam nešto reći o tome? Ili možemo li samo reći da je taj e, sustav e, jednostavno se raspao i da će moje izvješće biti zaboravljeno. Pa, dragi Estebane, da, e, ono, nije zaboravljeno i sustav se nije raspao. U mojem mandatnom pismu, ali i u drugim mandatnim pismima obvezni smo to uvrstiti na dnevni red i doći pred vas. To treba dovršiti, to će biti prva e, tema na konferenciji o budućnosti Europe, dakle taj sustav špicen kandidata i transnacionalne liste. Do kraja ljeta 2020. godine morat ćemo dovršiti ovu raspravu i vidjeti kako dalje. Zašto? Zato što želimo osvijestiti građane o tome Oni se inače suočavaju sa ovom eh, kratkom predizbornom kampanjom i na kraju toga ne znaju što učiniti. Sustav špicen kandidata treba poboljšati. Ovaj puta nije donio rezultate, ali ja smatram da europski građani trebaju znati za koga glasuju i da će se time osnažiti europske političke stranke i da će se čuti i njihov glas više nego što je to slučaj sada. Dakle, ja se zalažem za to, ali pričekajmo do početka mandata komisije i onda do kraja ljeta, kao što je obećala je izabrana predsjednica, ćemo to i ostvariti. Hvala vam. Hvala, gospodine Gonzales Pons. Ovo je bilo posljednje pitanje koje je bilo predviđeno. A sada kandidatkinja za potpredsjednicu ima pet minuta za završnu riječ. Izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovani zastupnici, ja jesam pripremila govor, no mislim da ga u ovom trenutku neću čitati. Mislim da je bolje govoriti e, izravno, obratiti vam se izravno ovih pet minuta. Ova rasprava je, što se mene tiče, bila vrlo dobra, vrlo nadahnjujuća i intenzivna, ali i dragocjena jer vidjela sam e, svu raznolikost ovog doma, vaših e, različitih mišljenja i meni će to biti od velike koristi u budućem radu, naravno ako me potvrdite u sljedećem e, mandatu. Ja ću dati sve od sebe u ovom portfelju. Nastojat ću da ovaj portfelj demokracije i demografije bude bliži ljudima pokazati koja je veza između tih dvije teme, ali e, djeca, e, starenje i ravnoteža privatnog i poslovnog života su za mene najvažnije teme, građani su u centru i mislim da će ovo biti izuzetno značajno jer upravo o građanima uvijek moramo razmišljati i to je ono što ću zagovarati e, tijekom sljedećih pet godina ako me podržite. Hvala vam na ovome. Kao što sam u početku rekla, ja sam bila članica različitih odbora e, i e, na neki način sam e, se tijekom ovih priprema nekoliko tjedana sam provela na tome kad sam shvatila da će mi biti dodijeljen ovaj portfelj, e, počela sam e, se baviti i stvarima koje do sad i nisam znala i koje nisu bile u mom izravnom području rada u odborima. Ja sam se bavila vanjskim poslovima i nekim drugim stvarima možda bližima zelenima, znači odbor za zaštitu okoliša, strategija e, vezana uz plastiku i tako dalje. No naravno da sam pratila sve aktualne teme u na plenarnoj sjednici na plenarnim sjednicama. E, pokušat ću koristiti tri alata u razvoju ovog portfelja. Konsolidacija, suradnja i komunikacija. 3C mogu reći konsolidacija, e, consolidation, dakle znači e, koje, koje zakonodavstvo trenutačno imamo, koje je zakonodavstvo pred nama, cooperation, suradnja dakle, bez obzira s akademskom zajednicom, poslovnom zajednicom, nevladnim organizacijama, vijećem, lokalnim e, i regionalnim tijelima ja e, sam e, deset godina e, bila i u Vijeću Europe do predsjednica kongresa lokalnih i regionalnih tijela. To je bila moja pozicija koja je proizlazila iz toga što sam bila gradonačelnica Dubrovnika. Znači, deset godina sam se bavila pitanjima lokalnih i regionalnih vlasti E, znači to je onaj dio drugi C, komunikacija i treći je komunikacija. Želimo sve iskomunicirati prema medijima, prema javnosti. Ništa neće ostati u e, balonu Brisela, već ćemo sve e, to prezentirati prema van. Želimo se proširiti sve aktualne vijesti prema regijama i tako dalje. Dopustite mi da na trenutak pogledam e, svoje bilješke e, i usredotočim se na ono što sam e, htjela reći zaključno. Ja dolazim, kao što znate, iz zemlje u kojoj sam sama svjedočila kako je ta zemlja stekla demokraciju kako je ta moja zemlja stekla neovisnost i kako je postala članica Europske unije. To je bio jedan proces koji je trajao gotovo 30 godina i sada smo u ovoj obitelji, europskoj obitelji, i više smo nego sretni što smo dio te europske obitelji. E, I e, ja ću taj pristup zagovarati u odnosu na države kandidatkinje, pomoći ću im u njihovim pripremama e, jer mislim da svi žele biti u ovom prestižnom klubu. Žao mi je ako možda neki to ne uviđaju, možda će uvidjeti u nekom trenutku, ali će biti prekasno. Ovo je važna tema u ovom trenutku. Zahvaljujem još jednom na ovoj raspravi i radujem se vašoj ocjeni. Još jednom hvala. Ja sam vaša kolegica i nastavit ću biti vaša kolegica a i u funkciji e, do predsjednice komisije ako budem e, potvrđena, a ili ako ostanem s vama ovdje u parlamentu. Hvala vam. Hvala gospođi Šujici, kandidatkinje za potpredsjednicu Europske komisije. Hvala na njezinim odgovorima i hvala na posvećenosti konferenciji za budućnost Europe. Hvala svim zastupnicima koji su sudjelovali na saslušanju i hvala prevoditeljima koji su nam omogućili i meni također da vam se obratimo na materinskom jeziku. Podsjećam e, da će se sastanak koordinatora za ocjenu ovog saslušanja održati u 22 sata i 30 minuta iza zatvorenih vrata i prema smjernicama za odobrenje Europske komisije i praćenje preuzetih obveza na saslušanju sukladno e, prilogu sedmom e, poslovnika parlamenta svrha je ocijeniti opću stručnost, e, proeuropsku orijentaciju i također poznavanje portfelja samog kandidata i njegove ili njezine sposobnosti komunikacije. Time je završeno ovo saslušanje. Hvala.